Good morning, ladies Dobro jutro, dame i gospodo, još jedan puta. Evo, sad smo svi na okupljeni, svi smo se kompletirali koji sudjelujemo na ovom vrlo, vrlo važnom i vrlo ugodnom sastanku. Kao što znamo, svaki sastanak zajednički regija i kotera je za nas veliki užitak i čast. Prema tome, prvo bi željeli pozdraviti članove odbora regije u Europskom parlamentu. Hvala vam na sudjelovanju u ovom sastanku. Hvala i kolegama iz odbora regija. Mi doista visoko cijenimo ovu priliku koja nam se ukazala da zajedno raspravljamo i raspravimo sve što možemo, razminimo mišljenje o sedmom kohezijskom izvješću. Osim toga želim izraziti dobrodošlicu gospodinu Osvaldu i čestitati mu na njegovom izboru za predsjednika odbora Koter. Nadam se da ćemo nastaviti našu dobru suradnju jer vidite imamo i sjajna iskustva do sada i nadam se da ćemo nastaviti u na isti način. Zatim, dobrodošlicu želimo izraziti povjerenici Krecu. Ovo je bio pravi izazov stići danas do parlamenta u Briselu, ali to je bilo teško svima nama kao što znamo, zbog općeg štrajka, ali bit će dakle, bit će nam isto tako vrlo zanimljivo i saslušati vaše mišljenje, vaše poglede o izvješću, sedmom kohezijskom izvješću i zapravo saslušati vaše poruke koje ćete uputiti u ime Europske komisije ovdje u Europskom parlamentu članovima regija i Kotara. I ja sam na početku obećala da ću skratiti svoju prezentaciju i biti vrlo, vrlo kratka jer mislim da je puno važnije saslušati sve ono što nam povjerenica treba reći. Jedino što vam mogu kazati je da mi u odboru regi da smo mi vrlo skoncentrirani, vrlo fokusirani, vrlo ambiciozni i apsolutno angažirani kako bismo i u budućnosti radili maksimalno što možemo na politici, kohezijskoj politici Europske unije jer smatramo da je ona ključna za cijelu uniju i mislim da ćemo u svom radu pokriti sve aspekte kohezijske politike, raditi na svim inicijativama kao i na svojim izvješćima na vlastitu inicijativu. Mi smo već objavili svoju viziju o budućim politikama sa našem, u našem izvješću na vlastitu inicijativu o budućnosti kohezijske politike, i spremni smo nastaviti sada sa, i sa ovim sa izvješćem o sedmom kohezijskom izvješću i spremni smo na raspravu o najvažnijim temama. mi smo se, glavno smo usuglašeni o nekim najvažnijim porukama za buduću kohezijsku politiku. Prvo, suglasni smo u tome da trebamo promijeniti kohezijsku politiku na najbolji mogući način. Naime, želimo iskoristiti svo ono iskustvo koje smo do sad već skupili kako bi na najbolji mogući način kreirali buduću kohezijsku politiku koja treba odgovoriti na potrebe europskih građana, kao što sam jučer na našem svečanom otvorenju ovog tjedna rekla. Dakle, građani su uvijek u sredini svih naših, u srcu svih napora. Prema tome sve promjene, sve poboljšanja kohezijske politike moraju biti skrojeni po mjeri potreba europskih građana. Na drugom mjestu mi doista vjerujemo da postoji više šansi, više mogućnosti za kombiniranje i zapravo rast i da kažemo simbiotičko djelovanje kohezijske politike i ostalih politika Europske unije. Pogotovo na području obrazovanja, inovacija, socijalnih politika, trgovine, razvoja i tu treba jako naravno popraviti regionalni razvoj. I mislimo da je jako važno za budućnost našeg života biti fleksibilan i kreirati jednu fleksibilnu i prijaznu kohezijsku politiku koja će odgovoriti na potrebe građana Europske unije, a ujedno i pomoć čitavoj uniji da se suoči s novim izazovima. Mislimo da moramo poboljšati našu kohezijsku politiku u budućnosti u skladu sa i promijeniti u skladu sa svim promjenama i velikim izazovima koji su nam se dogodili, recimo klimatske promjene, svi problemi koji su za to vezani, migrantska kriza, ekonomski problemi, zatim pitanje gospodarskog razvoja, pitanje radnih mjesta i borba protiv visoke nezaposlenosti u nekim regijama posebno. Sve su to veliki izazovi, a kohezijska politika upravo ima kapaciteta i potencijala da odrazi i odgovori na sve te izazove. To je naše mišljenje, naše osnovno stajalište i mislim da je vrlo važno da čujemo i ono što vi mislite. Jer to je bitno zapravo za naš posao da mi u regiju čujemo što misle članovi odbora regija koji dolaze direktno s terena kao i naša povjerenica. Ovdje ću sad prekinuti, znate da bih ja još mogla dugo govoriti, ali vremena nema, obećala sam da ću skratiti riječ, sad dajem gospodinu Osvaldu da nastavi sa svojim uvodnim riječima. Gospodine Osvald, izvolite. Hvala lijepo, dame i gospoda ja sam, <laughs> ja bih isto mogao jako puno govoriti, ali imamo sreću, zaboravio sam svoje očale, pa se neću moći više posluživati, služiti svojim eh, zapisanim bilješkama, a i obećao sam da ću skratiti. Mislim da možemo svi samo potvrditi i, i suglasiti se s onim što je rekla kolegica gospođa Mihajlova koje želim ujedno zahvaliti i zatim želim i gospodinu Kataneu prijašnjem predsjedniku Kotera, zahvaliti i ovdje svečano najavi da ćemo nastaviti istim onim dobrim putem kako smo do sad radili a ovo je sjajna prilika jedna posebna prilika da to sve iznesemo evo moram biti jako brz kao što smo rekli evo vidite mislim da se ova uredba koja nas najviše pogađa treba biti gotova za osam mjeseci i mi trebamo puno, puno više skoncentrirati na naš posao i da bi bili tu skladu da to popratimo. I zatim da vam još predstavim gospodina Spiridona koji je moj prvi potpredsjednik u novom mandatu na Kotaru. evo, sad mi želimo, kao što smo rekli, sve štediti vrijeme i zato kratim i odmah dajem riječ našoj povjerenici. Da, Hvala vam gospodine Osvald na razumijevanju. Dobrodošla gospođo povjerenice, vi imate riječ. Hvala dragi predsjednici Kotera i regija, poštovani članovi Europskog parlamenta i Kotere odbora regija. Jako sam sretna što sam danas među vama. Hvala vam na pozivu. Vidite, ovo je već tradicionalni zajednički sastanak regija Kotera i to na početku Europskog tjedna regija i gradova. Vi znate da smo jučer inaugurirali ovaj vrlo važan dokument, to je sedmo kohezijsko izvješće koje mislim da ispunja zahtjeve u smislu da nam da povratnu informaciju kako se kohezijska politika u europskim regijama implementirala u prošlosti i što je sve postigla. Naravno, dala nam je jako puno materijala za razmišljanje za budućnost. Ali kao što je rekla gospođa predsjednica Mihajlova, vrlo je važno da danas, pogotovo danas jako važno u ovom vremenu, da to svi skupa razmatramo jer mi sada prvo dovršavamo budući proračun, dakle VFO za Europsku uniju. Vi znate da je predsjednik Juncker najavio da će prvi nacrt u sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira parlamentu biti predočen u svibnju. Prema tome nema puno vremena, imamo jako malo mjeseci pred sobom i mi moramo zato početi raspravu sa odborom regija i Europskim parlamentom. Mislim da se čitav niz stvari treba obaviti, ali prije toga trebamo vidjeti kako ćemo to obaviti, onda možemo izračunati koliko će nam novaca za to trebati. Po našem mišljenju, kad mi gledamo što sve treba učiniti, kad o tome razmišljamo smatramo da imamo razloga i za optimizam jer vidite europska ekonomija ponovo raste i stvaraju se nova radna mjesta ali bojimo se i onih podjela koje su se zadnjih godina počele ukazivati zbog pritisaka klimatskih promjena migranata globalizacije ekonomskih problema svi ti problemi i izazovi se odražavaju na život naših građana ali i u našim izbornim jedinicama mi to najviše osjetimo na terenu Vidimo to diljem kontinenta. Nažalost, ruku pod ruku s tim dolazi naravno i porastanovite količine netolerancije i mislim da moramo se jako boriti svi zajedno da očuvamo solidarnost i osjećaj pripadanja unutar cijele Evropske unije, a zato je naj, nedvojbeno najvažnija kohezijska politika. I to nam upravo govori, jer vidite mi da moramo pojačati svoje napore kako se jedan dio europskog stanovništva ne bi ostao, osjećao zapostavljeno. Vidite, mi imamo sada trenutno u zadnjih deset godina najnižu stopu nezaposlenosti i mislim da je od krucijalne važnosti pritom imati na umu da to ali nije tako za sve jednako. Ovo je prosječna vrijednost za Europsku uniju, ali mislim, znamo da nisu sve regije jednake i moramo zato uzeti na znanje te podjele u našem društvu i posvetiti im se, s njima se ozbiljno suočiti i raditi na tome. Jer vidite, u previše europskih regija su ljudi siromašniji nego drugdje, čak su siromašniji nego prije no što je kriza počela. Nažalost, u previše europskih regija ljudi jednostavno nemaju izbora ne, i ne mogu naći nikakav pristojan posao nego moraju napustiti svoju kuću i otići ko zna kamo trbuhom za kruhom doslovce jer kod kuće ne mogu preživjeti. Vidite, to je vrlo, vrlo recimo relevantno za ono što vi nazivate regije u tranziciji. To su regije koje jednostavno se nisu našle u ovoj novoj reindustrializaciji i zato imamo jasno jednu veliku migraciju ljudi unutar Europske unije i uglavnom iz, različitih ruralnih sredina bježe u gradove tražeći posao i kroz to je to što se odražava naravno na sve sektore. Po našem mišljenju danas trebamo više nego ikad pojačati našu borbu i napore na borbi protiv nejednakosti i moramo osigurati, zajamčiti da svaki evropljanin ima pristup istim šansama, istim mogućnostima, bez obzira na to gdje dotična osoba živjela. Zbog toga sam i ja danas više no ikad uvjerena da kohezijska politika i dalje mora podupirati pravu konvergenciju. To je danas važnije no ikad mora i dalje promovirati gospodarski razvoj, socijalnu inkluziju kao i jednakost šansi i mogućnosti za sve u svim regijama gdje god oni bili u Europskoj uniji. Po mom mišljenju treba nam više Europe i to posvuda. U kojem pravcu bi se trebala kohezijska politika razvijati u vremenu u kojem se Europska unija mora strogo odrediti svoje prioritete kako bi se nosila sa svim krizama. Vidite, mi smo čuli puno kritika na račun naše politike i na račun toga da smo presporo krenuli. Prema tome sve moramo uzeti u obzir i napraviti najbolje što možemo sljedećih mjeseci pritom recimo dovodeći pod znak pitanja i ulogu svih nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti jer vi znate da smo mi zapravo funkcioniramo na bazi podijeljenog upravljanja. Mi smo oni koji se i brinemo za financiranje i omogućujemo da se financijska konstrukcija zatvore, ali kad dođe do implementacije, do provedbe na terenu, tu onda zapravo same lokalne snage na terenu to trebaju provesti. A to nažalost ne funkcionira uvijek najbolje. ja moram ozbiljno sagledati i analizirati rezultate ove politike koja se katkad čest i krivo percipira jer kohezijska politika unatoč svim kritikama koje smo čuli koje su iznesene još uvijek je glavna politika za konvergentnost u europi zatim moramo razmisliti o makroekonomskim efektima te politike zato što ona Evropsk, mora pružiti svim građanima pristup temeljnim servisima, uslugama, pitkoj vodi, širokopojasnom internetu zatim školama, obdaništima, jaslicama, bolnicama i tako dalje. Prema tome tu moramo recimo raditi jako puno i na lokalnoj svijesti u lokalnim krugovima kako bi oni mogli svoje projekte unijeti i provoditi. Naravno, treba tu poticati i, civilno društvo, ali i malo poduzetništvo. Po mom mišljenju najkonkretnije je dokaz naše politike, njezinog uspjeha je upravo ono kako naši ljudi žive i kako osjećaju. Naravno, niko nije savršen, vidite, i mi smo već mjesecima raspravljali o ovome o čemu sad govorimo, ali sad je došlo vrijeme da dam, stavimo vrlo konkretne ideje na stol i o tome kako će kohezijska politika izgledati i kako će se ona odraziti u sljedećem VFO-u. E, jer mi moramo znati naravno na kraju uvijek glavni cilj da to bude na najvišu korist našim korisnicima, našem stanovništvu. Prvi stup je onaj o kom smo već jučer razgovarali, to je recimo na jučerašnjoj svečanoj e, otvorenju ovog tjedna smo govorili da je prva stvar uvijek je povjerenje i svi smo primijetili da je to povjerenje treba ponovno uspostaviti jer jako puno povjerenja zbog proteklih kriza izgubljeno i od građana u političare i u politike općenito. Prema tome mi pokušavamo to povjerenje vratiti i ja sam pogotovo zato što se naš sustav čitav bazira na podijeljenom upravljanju a to se opet može sasnivati samo na tom prvom stupu a to je povjerenje prema tome danas imamo taj okvir da pružimo jače veće garancije jamstva i vidimo da bi smatramo da bi ovaj trenutni sustav treba ostati takav kakav je ali treba pojačati implementaciju i provedbu s druge strane povjerenje znači veća odgovornost u politici zato mislim da je trenutna stopa sufinanciranja koju, koju imamo, da je ona bila opravdana tijekom krize, ali više nije. Mislim da bi nacionalno sufinanciranje trebalo biti veće, jer to treba i odraziti se u nacionalnim proračunima i pokazati u kojoj mjeri je odgovornost nacionalnih članica u tome. Na kraju plaćanja se na kraju odvijaju ovisno o trošku projekta i mislim da bi tu trebali jako, jako pažljivo razmotriti taj sustav gdje će se plaćanja po novom isključivo bazirati na tome da li su svi preduvjeti ispunjeni i kakav je rezultat. I mislimo da je učinkovitost jedina po kojem sve trebamo mjeriti. Drugi stup je sama učinkovitost, performansa mi ne znamo kamo će, nas odvesti pregovori o brexitu ne znamo u kojoj mjeri će zemlje članice ostale biti voljne nadoknaditi taj nedostatak novaca kad britanija ode i zbog toga mislimo da se moramo više fokusirati na rezultate onog što postižemo investiranim novcem dakle na performansu naših napora posebno smatramo da ovaj program učinkovitosti treba optočiti jasno uvjetovanostima, kondicionirati ga. Po mom mišljenju, prvo bismo trebali raspraviti na što će se novac s kojim disponiramo trošiti, a kohezijska politika se treba po mom mišljenju isto tako fokusirati na manje područje nego što je to do sad bio slučaj a mislim da ćemo kroz to i povećati vidljivost onog što je učinjeno. Jedan od načina je da recimo definiramo e, popis prioriteta i da imamo recimo manje područja kao što smo rekli ali da ona područja budu integrirana. Zatim trebali bi vidjeti kako ćemo strukturne reforme provesti. Javne investicije će biti u kohezijskoj politici učinkovitije ako je regulatoran Eh, okvir na mjestu i dovršen. Mi dajemo pozitivne incentive, dakle poticaje u okviru kohezijske politike, ali dalje će biti opet na ljudima na terenu i nacionalnim lokalnim vlastima da to provedu. Ne znam kako bismo, da li bismo trebali različite poticaje i izvan ili ispod kohezijske politike još uvesti, ali to su stvari o kojima se još raspravlja. Međutim, jasno je da moramo imati sasvim sigurno usku vezu između kohezijske politike i naših reformi. Kao što znate, to je bio dokumenta koji smo objavili, a ovisno o našem daljnjem razvoju monetarne unije će se isto mnogo toga promijeniti. Volila bi čuti vaše mišljenje o tome. I na kraju, pitanje mehanizama koje smo zbog e, proteklih situacija malo odgađali, e, a odnose se prvenstveno na proračunsku disciplinu. Recimo, pitanje rokova za financiranje ja sam vidjela naime u mnogim zemljama članicama da kad su imali tri godine roka nisu se previše žurili oko implementacije projekata. Prema tome mislimo da bi te rokove možda trebali malo skratiti. I na kraju treća stvar to je fleksibilnost. Vi dobro znate da smo za vrijeme te tri godine tih recimo rokova koliko bi nešto teklo, da smo bi se znali suočiti sa potpuno nepredviđenim katastrofama prirodnim, recimo sjetimo se potresa u Italiji ili drugih ostalih recimo nepredviđenih situacija velikih e, šokova, slomova gospodarskih ili prirodnih, prirodnih katastrofa i sličnog i znamo da se tu recimo i vrlo neprijateljske posljedice globalizacije znaju odraziti. Prema tome, u trenutnom sustavu znate da su prioriteti financiranja određeni na sedmogodišnje razdoblje, taš VFO, i da su vrlo često onda se politike razilaze oko toga kasnije kako to naknadno sredstva izdvajati. Zbog toga mislimo da bi trebali različite mehanizme ugraditi za nadzor i za veću proračunsku disciplinu. Ali svakako tu trebamo imati prvenstveno jako fleksibilnost koja će imati jasno proračunske posljedice upravo na ove stvari koje se događaju nepredvidive. Mislimo da bi to išlo jednim jednostavnim regulatornim paketom i to bi bio onaj četvrti paket koji spada, u koji spada naša simplifikacija koju smo već najavili. Dakle, pojednostavljivanje svih postojećih procedura na koje smo se obvezali u svom radnom programu na početku ovog mandata. Nadamo se i dalje da ćemo od 1. siječnja da će korisnici moći koristiti nove mjere koje smo predstavili u uredbi Omnibus koje će omogućiti jednu kombinaciju korištenja sredstava iz strukturnih fondova i iz investicijskog fonda i međutim tu još uvijek nisu svi pregovori do kraja dovedeni, ali mislim da ćemo, nadamo se, da ćemo što je prije moguće između Vijeća komisije i parlamenta doći do jedne apsolutne usuglašenosti. I na kraju imamo i slične projekte recimo koje se rukovode sličnim propisima. Znate da mnoge konkretne projekte na terenu, recimo širokopojasni internet koji je vrlo bitan i koji se dijelo može financirati iz Fonda za e, ruralni razvoj. I mislimo da prema našoj kohezijskoj politici ako želimo financirati te projekte moramo jako puno uvjeta ovdje ispuniti a jedinstvena pravila za sve strukturne fondove i su vrlo sam sa nekim specifičnim propisima i nekim izuzecima treba biti naš glavni cilj. Mislim da bismo trebali imati jedan jedinstveni fond za regionalni gospodarski i teritorijalni razvoj, a možda onda i kombinat koja bi pojednostavila kombinaciju različitih fondova. A to se isto odnosi i na financijsku reviziju, takozvani audit. Jer vidimo da su vrlo često oni koji trebaju provoditi sve te projekte više orijentirani na to kako će izgledati financijska revizija nego sama implementacija i učinkovitost na terenu. I mislimo da u istom razdoblju za financiranje mislim da je došlo krajnje vrijeme da završimo dakle s takvim praksama pogotovo kada recimo financijska revizija u mnogim slučajevima pokaže da je na kraju sve bilo u redu Prema tome trebamo uvesti jedan jedinstveno načelo financijske revizije koja će osigurati i tu jedan jednostavniji način posla i omogućiti nam da naše velike politike na terenu provodimo i da zapravo to provodimo u svakom dijelu naše unije. Mogu vam reći da mi je jako teško vidjeti u mnogim zemljama mlade ljude koji jednostavno su nezaposleni a nisu u stanju koristiti naše fondove zato što su im procedure još uvijek puno prekomplicirane i daleko od njih. prema tome mislim da bi povjerenje fleksibilnost e, i simplifikacija omogućile da se suočimo sa svim teškim izazovima koji nas prate a ujedno pomoći upravo tako mladim ljudima da koriste ta sredstva i da riješe svoje probleme. Prema tome, jako me zanimaju sad vaši doprinosi i vaše ideje kako bi mogla kohezijska politika pomoći da se Europska unija na kraju očvrsne, bude solidarnija, bude čvršće povezana i donese to na dobrobit svih naših građana. Hvala vam puno i ja se veselim razmjeni mišljenja s vama. Hvala gospođo povjerenice, hvala na ovom vrlo, vrlo zanimljivom eh, izlaganju. Mislim da ćemo imati mnogo komentara i pitanja. Kao što dobro znate, eh, sada ćemo početi s razmjenom eh, mišljenja ćemo jedni druge, izmjenjivat će se e, članovi regija i članovi koteri. Kao prvo počet ćemo s koordinatorima iz e, regija, dakle dajem riječ gospodinu Van Nistelrooju, izvolite. Hvala vam najljepše što imamo ovu priliku biti e, zajedno. Ovo je tjedan regija i gradova koji je počeo jučer i ovo je dobar savez koji podupire te politike, a isto tako vrši e, politički e, pritisak. Mi moramo djelovati mi ne smijemo čekati, to je osnovno moramo e, djelovati jer moramo pripremati mnogo toga. Mi točno znamo što želimo. U, mnogo smo toga saznali o realizaciji iz sedmog izvješća, pitanje je je li to utječe na naš osnovni smjer, smjer našeg rada kao odbora regija, kao odbora regije Smatram da ne. Naravno, to izvješće je, rekao bih, vrlo slično prethodnim e, izvješćima. Financijski okvir je objavljen i vrlo e, jasan, dakle ostaje pitanje kako iskoristiti e, i uvesti nove mjere. Ali mi idemo korak dalje, mi e, zapravo razmišljamo o sljedećim koracima. Parlament je dakle e, u situaciji u kojem mora razmišljati o sljedećim e, mjesecima, o sljedećem razdoblju. Moramo se pitati hoćemo li ponavljati ono isto i razmišljati trebamo li krenuti nekim drugim e, putem i utjecati na pravila. Da, parlament može uzeti u obzir sugestije i prijedloge iz izvješća sa stranice 15. 16. 17. Mnogo je tu prijedloga navedeno, no ima novih ideja, ali neke ideje i nisu e, nove. Dakle, parlament je zajedno sa Koterom mora odlučiti kojom brzinom mi želimo ići. Postavljaju se neka osnovna pitanja, neka pitanja na koje nemamo odgovora imamo svotu od 21 uh, milijardu. Moramo se zapitati mogu li zemlje iskoristiti uh, ta sredstva brzo ili ćemo čekati Posljednja, a, posljednja u nizu je bila Rumunska, taj primjer i zaključili da je e, iskoristila vrlo, vrlo malo sredstava. Mi donosimo uredbe, uredbu dužu od 100 e, stranica, a onda i države članice na osnovu te uredbe razrađuju i, izrađuju dokumente od tisuća stranica. Dakle, želimo li mi to? Tri godine nakon donošenja odluke mo, imate, imate vremena e, za ispunjavanje tih uvjeta. Za Boga miloga. Dakle, imamo različita e, iskustva iz gradova i regija, imamo e, iskustva u vezi znanja, e, konektivnosti, internetskog društva, prijevoza, socijalnih aspekata, okolišnih aspekata. no mi moramo se pobrinuti da se, sve, da se svi ti ciljevi ispuni mnogo brže nego e, što je rok od e, sedam e, godina. Dakle, recimo, imali smo neke stvari u okviru kohezijskog fonda, ali mi državama članicama moramo poručiti ako ne iskoristite ta sredstva, mi ćemo ih uzeti. Zašto bismo mi davali e, novac e, poreznicima? Mi ne možemo čekati. To je ono što želim reći. Parlament ne može čekati. A meni se čini da taj aspekt i taj element nedostaje u ovom e, izvješću. i jučer smo na sastanku koordinatora razgovarali o brzini kojom se moramo, koju moramo napraviti. E, naš francuski kolega radio je na sastavljanju, e, sastavljanju ovog izvješća i dao nam je neke zanimljive napomene. Gospodin Osvad, izvolite. Jedna napomena, nastavit ću biti vrlo kratak. Imamo dva e, izvješća s naše strane E, riječ je o budućnosti kohezijske politike i e, pojednostavljivanju osf a a e, o tome će možda nešto reći i gospodin Žagar koji je naš sljedeći koordinator EPP-a. Spoštovana komisarka Hvala, hvala gospođo povjerenice, poštovani kolege. Iz sedmog kohezijskog izvješća posve je razvidno da se e, Europa suočava s gospodarskim oporavkom, da se uzdiže, a smanjuju se regionalne razlike. No to nije slučaj posuda. Postavlja se pitanje koliko, koliki je razmjer tih e, razlika. Ja sam iz Slovenije. Mm, naši građani nisu sigurni u svoju budućnost, mnogo ih toga e, brine, e, posebice oni koji, se, koji žive u slabije razvijenim regijama. Meni se čini da je e, sada vrijeme da razgovaramo o kohezijskoj politici što proizlazi iz ovog izvješća. Dakle, o razdoblju nakon 2020. Po mom mišljenju treba nam jača kohezijska politika, sviče će e, subsidijarnosti, fleksibilnosti i ponavljam solidarnosti. A isto tako i, simplifikacija je važan element. Naš e, e, odbor je bio zastupan od strane gospodina Schneidera E, koji je govorio o izazovima pred e, Europskom unijom. No, mi moramo uzeti u obzir e, i to i činjenicu da je potrebno razgovarati o financijskom okviru koji podupira, podupire kohezijsku politiku. On mora biti jednako veliki kao sada. Projekti moraju odgovarati potrebama naših građana. Dakle, e, građani moraju e, dobiti e, osjećaje onog što Europska unija predstavlja i jeste. Ja pozdravljam ovaj savez za koheziju kohezijska politika treba biti jedna od temeljnih politika Europske unije. Posebno zahvaljujem svima onima koji koji rade na razvoju ovih politika, gospodinu Otingeru, gospođi Krecu, vama povjerenice, i svim e, zastupnicima koji se time e, bave. Dopustite mi na kraju da zahvalim i pozdravim bugarsko e, predsjedništvo na događaju koji, su, koji organiziraju 2018. na koje su nas pozvali. Mi moramo govoriti još više o važnosti kohezijske politike. E, gospodin Gocolino je sljedeći govornik. Izvolite. Doista. Izvješće je predstavljeno tek jučer Dakle, ovo su tek prve reakcije na e, izvješće. Ja bih kao prvo rekao e, da sve, sve brže i izlazimo i sve brže izlazimo iz vrlo, vrlo teške gospodarske krize, jedna, jedne od najtežih u europskoj povijesti. Važno je e, vidjeti kako je kohezijska politika funkcionirala i kakve je učinke postikla. E, što je učinila u smislu regionalnih e, sustava? A isto tako treba naći i dokaze i potvrde za nastavak iste te politike. Moramo, e, moramo isto tako ustanoviti na koji način e, je Europa izašla e, iz krize. Naime, Europa nije izašla iz krize na isti način na svom, u svom sjevernom i južnom dijelu. Dakle, sve to treba učiniti dodajući novu e, dimenziju kohezijskoj politike ali i e, e, raditi na njezinom e, poboljšanju, dakle da se smanje zapravo udaljenosti između regija, da se regije međusobno približe. To je točka na kojoj moramo stalno inzistirati E, i na tome e, moramo e, raditi sljedećih godina kako u smislu financiranja tako i u smislu kreiranja politika. Drugo pitanje kojeg se želim dotaknuti odnosi se na ono što je rekao i gospodin Nistenroj. Pred nama je osam mjeseci radi, rada. Riječ je o reformi e, kohezijske politike i financijskog okvira. Kako ćemo mi tih osam mjeseci iskoristiti? Kako će i što će odbor e, regiji e, raditi s drugim kolegama, kolegama iz drugih institucija? Moramo odabrati teme koje će pratiti odluke što će se realizirati u budućnosti recimo apsorpcija fondova je nešto na što bismo se mogli fokusirati. Svi mi zajedno moramo shvatiti koje su bile prepreke e, koje su dovele do e, kašnjenja u korištenju fondova. Možda je to bilo uvođenje novih e, pravila koji su zakomplicirali zakomplicirali ostvarivanje. Možda je se sve to ticalo ticalo ekonomskog e, upravljanja e, postoji dakle e, problem koji se odnosi na administrativni aparat kako taj administrativni aparat modernizirati o temi apsorpcije e, valja mnogo ko govoriti ali nemoj ga e, koristiti kao kao izbor da ili ne nego zajedničkim radom tijekom sljedećih osam mjeseci pokušajmo utvrditi koji su to problemi koji su najviše zakomplicirali e, proteklu fazi i zašto su ti problemi bili istaknuti u nekim e, e, regijama. Dakle, pokušajmo pronaći ključeve za ta pitanja. O toj temi se možemo, tom temom se možemo baviti. Tu je i pitanje odnosa sa europskim e, semestrom. Mi imamo sedam godina programskog e, razvoja, je e, ne treba svaki put sve to iskušavati kroz europski semestar. Moramo vidjeti kakav će odnos kohezijska politika imati sa ekonomskim upravljanjem europskog semestra moramo govoriti o reformi administrativnog aparata i e, javnih e, ulaganja. Mi od europskog semestra možemo zatražiti pomoć da s vremena na vrijeme provjere e, kako stoje stvari na terenu u smislu kohezijske politike. Nadam se da se nećemo vraćati na neke već riješene teme, no ovaj odnos je u prošlosti bio riješen, pristupilo mu se na krivi e, način. I na samom kraju Slažem se s prijedlogom o jedinstvenom fonda, to je važna tema koja se dodiruje i pitanja simplifikacije. Ja ću na tome inzistirati na taj način E, e, mi bismo postigli brže rješavanje i prijelazi iz jednog programskog razdoblja u drugom. E, imamo, imamo dobru polazišnu točku, pred nama je osam mjeseci i možemo doista poboljšati učinkovitost kohezijske politike za sve građane Europske unije. Hvala vam. Hvala. Sada sa strane Kotera gospodin Albert Bor. Hvala vam lijepo, bit vrlo kratak. Sedmo kohezijsko izvješće govori ono što želi reći i Europska komisija. Dakle, kao i mi, a to je da kohezijska politika daje rezultate, da funkcionira. Postoje pokazatelji, Pokazatelje nezaposlenosti, e, BDP po glavi. E, po tim pokazateljima kohezijska politika funkcionira. No postoji zanimljivo pitanje e, kakva bi bila Europe da nismo imali do sadašnjih šest izvješća. Mislim da bi bila vrlo drugačija, bitno drugačija nego što je danas 2017. I e, i stoga toga možemo zaključiti još jednom da kohezijska politika funkcionira i djeluje. No, ne razumijemo jednu stvar teritorijalni aspekt ove politike nisu dobro fokusirani, nije im pridana dovoljna pozornost u poglavlju e, o teritorijalnoj koheziji nedostaje detaljna analiza, nedostaje analiza teritorijalnih e, izazova, a to je doista šteta. Kohezijska politika je upravo to, to je politika važno je međutim ono što stoji iza te politike, dakle e, financijska sredstva koja omogućavaju ostvarivanje ciljeva te politike, a e, pod tim instrumentima ne podrazumijevam samo instrumente financiranja Europske unije. Govoreći o teritorijalnim aspektima moramo e, gledati i o lokalnoj i o nacionalnoj i europskoj razini, o privatnim i o javnim e, sredstvima. Što želim e, reći? integrirani teritorijalni aspekt je nešto čemu se moramo više posvetiti nego što smo danas. Kohezijska politika funkcionira, ali moramo joj pridodati teritorijalnu dimenziju kao i onu integriranu koju, koju do sada ne posvećujemo i nismo posvećivali dovoljno pozornosti. Hvala. Gospođa Tomašić je sljedeći govornik poštovana poslanice creu pažljivo sam slušala vaše izlaganje i podržavam izvješće a posebno podržavam drugi pilar važnost uvođenja strukturnih reformi za države članice što će doprinijeti potrošnji novca i kreirati jednu zdravu bazu za sve buduće investicije. Posebno bi se osvrnula na poveznicu između kohezijske politike i budućih strukturnih reformi. Kao što ste spomenuli, to je trenutno u procesu, u doradi. Ali me zanima, možete li ipak malo detaljnije reći nešto o tome, jer to je doista iznimno važno i svaki puta kada sam govorila o, strukturnim reformama, govorila sam i pitala na ovaj način. Hvala lijepa. Tack, herr ordförande. Ehm, ja, den här tid. Eh, izvješće o kohezijskoj politici dolazi u dobro vrijeme jer je to dobar tom, temelj za našu kohezijsku politiku u budućnosti. Slažem se sa onim što je rekao gospodin Van Nistelrooy. Moramo nastaviti ovim tempom. Izvješća pokazuju da kohezijska politika proizvodi rezultate, no mogla bi biti i učinkovitija nego ono što vidimo ovdje. Sljedeći koraci E, ne bi se trebali ticati samo teritorijalne kohezije, nego isto tako i stvaranje dodane vrijednosti za cijelu Europsku uniju. Također govorili smo o tome na koji način opisujemo različita geografska područja, imamo različite razlike u, u samom zemljopisu. U Švedskoj imamo 40 različitih definiranih e, regije. Imamo područja gdje je nezaposlenost e, veća, gdje je znači očekivana životna dob veća ili manja. I u te statistike svi ne poznajemo. Imamo ruralna područja gdje stanovništvo sve više stari te informacije su nam potrebne, moramo analizirati izazove s kojima se suočavamo, a kako bismo to e, mogli napraviti trebaju nam preciznije informacije. Kad e, e, vidimo znači razvoj, kad gledamo Švedsku, izvana, onda se može činiti da se dobro e, razvijamo, ali trebaju nam i to jasni ciljevi. Moramo se uhvatiti u koštac sa izazovima s kojima se suočavamo. A ono što je jasno u ovom izvješću je točka koja govori o tome da po prvi put imamo više ljudi koji su umrli u Europi nego koji su se rodili. Znači veći mortalitet od nataliteta. To će u svakom slučaju utjecati i na e, socijalnu državu i isto tako na dobrobit ljudi. Govorimo o ženama na poslu, ali moramo također govoriti i starijim e, generacijama koje će vjerojatno duže raditi u budućnosti nego što je to danas slučaj. Moramo se također uhvatiti u koštac sa problemom imigracije, a također moramo se pozabaviti integracijom tražitelja azila u naš socijalni sustav. Ono što ovo izvješće pokazuje kad sve to povezujete i kad e, analiziramo kako možemo starim generacijama dati pristup znači širokopojasnom interesu infrastrukturama i tako dalje. U Švedskoj smo e, znači radili na pristupačnosti i javnom prijevozu za starije generacije. Onda mi smo svi morali imati mogućnost da koristimo javni prijevoz iako nam je smanjena mobilnost i pokretnost. Moramo se uhvatiti u košta sa tim ključnim novim pitanjima u okviru kohezijske politike i onda ćemo moći stvoriti i više gospodarskog rasta u e, Europi. Sada gospodin Van Milterberg, izvolite. E, gospođo povjerenice, uvijek je veliko zadovoljstvo što, ste s nama u ovom odboru i drago mi je da imamo također predstavnike vlasti e, diljem Europe, odbora, e, odbora regija Oprostite što sam malo kasnio i nisam čuo cijele vaše E, izlaganje, no kao e, nizozemski član sam pred, tu sam sudjelovao u koaliciji izuzetno važno. a e, znači što se tiče stvaranja koalicije izgleda da smo dostigli i regord Belgije vezano uz to. A što se tiče ovog izvješća Jako mi je drago da u odnosu na šesti, ovaj se, ovo sedmo izvješće je se bavi znači e, stva, e, uklanjanjem prepreka e, diljem Europe. Znači imamo tu sredotečenost na Interreg, a ALDE u svakom slučaju zagovara stavljanje u prvi plan Interrega. Isto tako ima, moramo imati na umu da to stvara e, okružje za veća ulaganja isto tako stvara infrastrukturu, e, isto tako razmjenu e, e, praksi na području inovacija, a isto tako moramo i znači mogućnosti sufinanciranja u okviru Interreg programa u Europi. Imamo znači novu inovaciju, klimatske promjene, znanost i istraživanja i svim tim pitanjima se moramo pozabaviti diljem Europe. Isto tako moramo uložiti i u ljude, moramo ojačati e, važnost e, suradnje, prekogradične suradnje u okviru Interrega, a kako bismo ojačali isto tako i mobilnost radne snage na, u pograničnim regijama. Treć, drugo pitanje je urbana dimenzija europskih politika. Sada imamo znači urbane inovativne akcije. Drago mi je da smo taj inovativni program produžili za e, još jednu godinu kako bismo mogli financirati cijeli niz velikih projekata koji su inovativni u svim gradovima. Znači kontinuitet mora biti e, osiguran i nakon 2020. godine. Znači imamo isto tako e, usredotočenje na pristupačnost europskim e, fondovima. Europski fondovi, financijski instrumenti mogu tu doći u obzira također i tradicionalna bespovratna sredstva. Također moramo osmisliti i također vidjeti koliko su partnerstva važna u povijesti kohezijske politike. Što se tiče gradova u Europi i za Europi, moram reći da puno toga e, u ulogu. Treće su je novi zakonodavni e, prijedlog, imat ćemo novi VFO i sa mojim klubom mi ne bismo sad, e, sada tu željeli imati revoluciju, nego evoluciju. Prije svega bismo željeli razgovarati o razvoju kohezijske politike, znači e, možemo imati e, kohezijsku politiku 2.0 a mislim da e, mnogi od nas znaju da moramo u svakom slučaju napraviti puno toga nakon 2020. godine sa europskim novcem. To znači da moramo napraviti mnogo više sa financijskim interesima. Isto tako puno više E, kako bismo postigli rezultate na terenu, e, posebno što se tiče strukturnih e, reformi u našim državama članicama. Znači, s jedne strane imamo preporuke i ovaj proces europskog semestra, s druge strane politike u državama članica. Moramo se usredotočiti više na inovaciju, mala i srednja poduzeća, no isto tako kako bismo učinili da je cijelo europsko društvo otpornije na šokove i krize ako ojačamo kohezijsku politiku na takav način, mislimo da će to biti najbolja obrana protiv e, onih koji stalno kritiziraju kohezijsku politiku i mislim da će to biti zapravo najbolji e, argument za buduću kohezijsku politiku. Mi e, kao svi E, uključujući sve ovdje u dvorani, radimo zajedno na osmišljavanju znači stajališta vezano uz kohezijsku politiku. Mislim da moramo e, uz kombinirati naše napore i to u svjetlu cilja dodane vrijednosti koje želimo stvoriti za Europu. Hvala. A sada gospodin MacArthur, tri minute, izvolite. Hvala gospodin po gospodine predsjedniče. Izuzetno mi je drago što vas, gospođo povjernice, danas e, mogu vidjeti ovdje. Mnogi su e, već uzeli riječ, govorili su znači o pozitivnim e, porukama kohezijske politike. Šesto poglavlje je najvažnije ovdje, pokazuje koliko je mnogo toga napravljeno. Ako usporedite sa znači ovo poglavlje sa dokumentom sa najvažnijim elementima, mislim da E, je to zapravo dokument koji ne e, podcrtava sve ono što je najbolje u kohezijskoj politici. Moramo zbilja e, između Kotera i regija surađivati još više. Imamo također i prezentaciju vezano uz znači izvješće regija odboru Koter moramo e, staviti u prvi plan sve one uspješne priče u okviru kohezijske politike, moramo imati pozitivni diskurs. Ja sam frustriran kad stalno u EU dokumentima pronalazim riječ e, krizu. Da, znam da smo suočeni sa izazovima, nemojte me sad krivo shvatiti, no u svakom slučaju ono što je izuzetno važno je da vidimo da se e, stvari poboljšavaju mogu reći da sve ide u dobrom e, smjeru. Imamo izgradnju i ponovnu izgradnju i to je nešto što mora biti zapravo upisano u središte ovih dokumenata. Gospodin e, Van Milterborg je govorio o evoluciji, treba nam evolucija i razvoja. Što se tiče kohezijske politike, treba nam više komunikacije, ne izolacije. Moramo e, ojačati tu politiku, treba nam više mogućnosti za buduće generacije je stvaranje mogućnosti za regije, promjene, suštinske promjene u regijama su nam potrebne. Imat ćemo regije i gradovi koji će e, biti oni koji će biti najjači u okviru država članica i u tom smislu nam e, je potrebno više zajedničkog rada između različitih elemenata. A e, ono što nam nedostaje u ovom izvješću isto tako manjak reference na odbor regija. E, unatrag dvije i pol godine, tri godine odbor regija je osmislio, osmislio cijeli niz različitih mišljenja vezano uz pojač ujednačavanje i poboljšanje regionalnih e, indikatora i drugih mišljenja koji idu u tom smjeru. I to je nešto što moramo također pronaći u e, ovom izvješću. U svakom slučaju pozdravljam znači e, Mm, ponovno sasta, e, znači e, sastajanje više puta godinja između regija i kotera. To je nešto što moramo u svakom slučaju imati na umu. Hvala vam na pozivu. Slažem se sa e, zastupnikom Lambercem da moramo u svakom slučaju prije svega djelovati. Thank you very much, Hvala. Gospođa Mišev, imate riječ, izvolite. Hvala lijepo. Gospođo predsjedavajuća, gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. Kao nekadašnji član odbora regija, ja sam jako sretna što ovdje mogu vidjeti stare kolege, pozdraviti ih i upoznati nove, recimo od starih kolegu Alberta Bora i tako dalje. I jako mi je drago da smo u ovoj našoj suradnji dobro uznapredovali. Ali sad, da li je evolucija ili revolucija, to je meni kao članici ljevice prilično svejedno. Međutim, jedna stvar bi mi bila jako bitna i to bih trebala poslati zapravo direktno na adresu Alda. Dakle, bitno je da mi to dalje ne šaljemo u ovom izdanju. Ja se ne bojim revolucije ni reformi, ali ne bi trebali to tako dalje puštati. Dakle, ovo izvješće o sedmom sedmo kohezijsko izvješće me dijelom svojim i vrlo pozitivno iznenadila. Ova jasne riječi kojima je napisano kako je velika razlika i kako je sve veća razlika između siromašnih i bogatih režija. To me nije iznenadilo, to sam i očekivala. Međutim, pozitivno me još iznenadila ta vrlo jasan osnovni pravac kad se govori o tome da je koliko je neizostavna kohezijska politika. Dakle, tu se apsolutno odustaje i vrlo jasno se to govori. Jer vidite, proteklih mjeseci u raznim raspravama koje su vođene u europskim institucijama nije bilo tako jasno da kohezijska politika apsolutno ostaje neizostavnom. Mora biti. I zato puno hvala gospođi Kretu da su sad to napisali u ovom izvješću tako jasno. Zatim, mislim, ovo prijelazni periodi i razdoblja i ovdje bi trebali voditi rasprave o tome jel to stvarno potrebno. Mislim da je to dobar pristup da se čeka i rasprava koju ćemo mi voditi. Zatim, mislim da je gospođa Kretu malo prije e, već imenovala one prave pilare, prave temeljne stupove, da su to pravi prioriteti, ali sam došla sad do nečeg drugog. Recimo, možda je gospodin Van Isleroy me malo iznenadio moram reći, ali unatoč svemu što je on govorio, ja smatram da izvješće još uvijek nema dovoljno konkretnih prijedloga. Jer mi nismo došli, nismo u godini nula. I e, uopće ne nalazimo se na početnoj, početnoj fazi u raspravi o tome kako treba izgledati kohezijska politika jer su i parlament i odbor regija već o tome razgovarali i stavili i odredili svoje prioritete temeljne stupove pilare i mislim da recimo ta neka određena glavna pitanja kohezijske politike koje je i Albert Bor imenovao, dakle teritorijalni izazovi i koje konkretne instrumente možete u kom području za koju politiku i koji projekt primijeniti. Koje modele vi kao komisija konkretno predlažete? Da, tu bih, tu stvarno sam očekivala malo više odvažnosti, hrabrosti s vaše strane. Da, dakle u raspravi opravdate zapravo ono zašto moramo generalno braniti kohezijsku politiku i da to malo i precizirate, a da istodobno ne isključujete i ne zatvarate se pred reformom koja je nužna zbog svih najnovijih izazova. Dakle, s jedne strane pozitivni elementi, ali u onom jednom temeljnom, da kažem, ocjeni mislim da moramo iskoristiti idućih osam mjeseci kako bi nešto konkretnije ponudili. Moramo biti precizni, moramo biti konkretni. Inače će svi naši kritičari i dalje nastaviti sa kritikama i nećemo uspjeti pred njima obraniti svoju viziju kohezijske politike. Pavel Hvala, gospodin Pavel Branda. Izvolite, e, dobar dan, e, Mihalova, gospodin Osvald, e, povjerenice Krecu. Ja ću se usredotočiti na uobičajeni element kojih se dotičem. Radi se o prekograničnoj suradnji. Želim e, čestitati o napretku na ovom području. U šestom izvješću imali smo znači dvije linije vezano uz e, ovaj aspekt, a sada zbilja imamo dublju analizu. Što se tiče znači ove analize prekogranične e, suradnje je nešto što je izuzetno važno. Imali smo sustavni pristup tome i isto tako su identificirane prepreke koje još uvijek postoje. rezultati da na kraju imamo brojke koje povezuju ulaganja e, znači vezano uz prepreke, prekogranične predpete i e, gospodarski rast BDP. E, znači, e, što se tiče pograničkih e, regija, možemo također očekivati porast BDP-a za 2% kao ekonomist. Za mene je to izuzetno važno. Zbog toga imamo dobre argumente da znači u ulaganje u smanjenje ovih prekograničnih prepreka dovodi do gospodarskog rasta. Isto tako, želio bih reći da je prekogranična suradnja nešto on kraj e, gospodarskog rasta. Ja dolazim iz e, malog mjesta i znam koliko su znači velike razlike ako imate dobrog susjeda ili e, kompliciranog susjeda. Ovdje govorimo također i o povećanju povjerenja. Ulaganje on kraj gospodarskog rasta, znači ulaganje u e, odnose e, ljudi preko granica. Isto tako možemo utječati na kvalitetu života u pograničnim regijama i na to se moramo usredotočiti. Hvala vam na pažnji. Hvala. Gospođa Vana, izvolite. Hvala lijepo. Hvala lijepo povjerenici što je ponovno došla u naš odbor na raspravu o kohezijskoj politici. Svi smo mi ovo s velikom napetošću očekivali. Ja bih se sad u ovom kratkom vremenu koncentrirala na točke koje su nama zelenima jako važne i na koje ćemo se u razdoblju koje dolazi koncentrirati. U jednoj stvari se pred, što zapravo slažem sa mojom kolegicom iz Ljevice iz Guja Naime, možemo samo reći vrlo pozitivno ocijeniti da iz sedmog izvješća kao napokon iz šestog prethodnog proizlazi ja vrlo jasno da je neizostavna kohezijska politika i koliko je važna povezivanje strukturnih fondova sa e, javnim investicijama jer u nekim, u regijama su zapravo strukturni fondovi jedini iz kojih se financiraju bilo kakvi projekti. A osim toga i socijalno značenje, socijalna važnost kohezijske politike se ne smije ni u kom slučaju, pogotovo doba kriza se ne smije podcjenjivati. Naravno, kao što su i druge već govorili, e, imate pravo povjerenice, važni su, jako su važne i potrebne reforme kako bismo uopće ciljano mogli svrsishodno provoditi europsku politiku kako bi mogli bolje ostvariti ciljeve koje smo si zacrtali, pogotovo one iz Europe 2020 tog programa. A zatim ono, gospođo povjerenice, o čemu ste i vi govorili kao jednom od velikih izazova i to je jasno kazano i u samom izvješću, sedmom kohezijskom izvješću, to je zaštita klime. I tu mogu samo reći ovako skromno i tiho da mi jako zaostajemo za ciljevima koje smo odredili si sami u zaštiti klime i mi smo u našem regije odboru i u našem koteru to jako, jako intenzivno o tome raspravljali. Mi smo recimo samo 20% sredstava iskoristili i nećemo ni 20% zapravo ciljeva ostvariti u ovom razdoblju. Ima naravno jako puno pozitivnih pokušaja, ima jako puno dobre volje od strane uprave, to ne želim ni oporeći, ali mm, jednostavno nam nedostaje jasne nadređene strukture kao i metode sljedivosti kao i jedan učinkoviti proces nadzora i monitoringa, praćenja. E sad moje pitanje, vi ste i sami rekli da se u sedmom izvješću tome govori, kako potrebni su dakle jasni napreci. Sad kako mislite u tom razdoblju, ali u sljedećem razdoblju dostići ovaj cilj od 20%? ali i ostale recimo ciljeve iz kopa 21 i kako želite tu biti čak i ambicioniraniji nego do sad. Nama je potpuno jasno da ako SAD izađu iz svih ovih ugovora da će tim više Europska unija i ostatak svijeta mora tu ostati vjerniji i ambiciozni. Sljedeće moje pitanje je razvoj novih indikatora. Vi znate ja dobro da ja stalno to pitanje ponavljam. U šestom izvješću ste govorili o novim indikatorima koji bi bili beyond the GDP, znači izvan BDP-a kao neke nove indikatore koje ćete vi tek razviti. U sedmom kohezijskom izvješću to u cijelosti nedostaje. Uopće ni ne spominjete nove indikatore koji bi bili s onu stranu BDP-a, pa vas lijepo molim i apeliram na vas da recimo socijalne indikatore, ekološke indikatore, indikatore raspodjele, blagostanja i tako dalje, ima tu jako puno jako dobrih indikatora koje znanost i socijalne ekonomske znanosti već razradili i koji su onda mogu točno dobro strukturirati i rašlaniti prema socijalnim kategorijama. Molim vas da to unesete i s tim se pozabavite. I na kraju nešto što ste isto spomenuli, borba protiv nezaposlenosti i borba za stvaranjem onih e, osnovnih uvjeta koji će vam omogućiti omogućiti da zaradite za svoju egzistenciju. Dakle, pitam me, zanima me u tom kontekstu udio socijalnih fondova koji postoje u zemljama članicama koji bi trebali sufinancirati, ne bi li dakle taj udio u podijeljenom upravljanju, podijeljenom financiranju trebalo povećati iz nacionalnih socijalnih fondova na recimo 30% kako bi eventualno zajednički ovdje nadprosječne masivne napore uložili i borili se protiv one nejednakosti koju ste i priznali u izvješću u kojem su svi prethodnici govorili i koji se stalno povećavaju. A sada budući predsjednik, e, prošli predsjednik Kotera, Gospodin Kataneo, dobar dan. Znam da sa novim predsjednikom Kotera e, imat ćemo znači nove, nova poboljšanja. Prvo, Zaključci sedam sedmog izvješća o kohezijskoj politici. Čini mi se da e, kohezijska politika e, funkcionira, kohezijske politike funkcionira, i igraju isto tako ključnu ulogu u povećanju gospodarskog rasta i ulaganja u Europskoj uniji. Ako pogledate brojke na stanici 185 vezano uz utjecaj kohezijske politike na BDP EU, onda je to izuzetno jasno. Imamo znači isto tako i tablicu na stranici 22. Imamo znači brojke koje nam pokazuju da postoje države gdje kohezijska politika predstavlja više 80% javnih ulaganja i onda moramo zaključiti, mo, možemo zaključiti kohezijska politika funkcionira. No usprkos tome i usprkos e, naš, važnosti našeg zajedničkog rada postoji jedna vrlo čudna klima i nalazimo se u čudnoj situaciji. Ja bih želio u tom smislu postaviti ključno pitanje čini mi se. E, e, jesu li kohizijske politike pod pritiskom, pod napadom ili ne? Jer meni se čini da je e, se sada kohezijska politika napada. Budimo jasni. Ja ću postaviti tri dodatna specifična pitanja. Prvo, da li za budućnost ćemo imati isti, iste resurse, ista financijska e, sredstva u periodu nakon 2020. godine kao u prošlosti ili ne, jer kohezijska bez, e, politika bez financijskih sredstava ne može funkcionirati. E, što se tiče ovih ante uvjetovanosti, znači imamo to na 179 stranici, znači imamo pozitivne utace na ex ante uvjetovanost. Ovdje se govori o prijedlogu da se znači e, poboljša učinkovitost kohezijske politike, ali nije mi jasno može li ex ante uvjetovanost uvesti e, rizike za kohezijske politike, da ta kohezijska politika ne bude pristupačna i na raspolaganju svim teritorijama u Europskoj uniji, ne samo nekim područjima. E, meni se e, znači drugi prijedlog više sviđa znači sredotočenje na rezultatima i e, pametnoj specijalizaciji i tako dalje može li znači kohezijska politika u budućnosti se usredotočiti samo na neka područja Isto tako imamo znači i tekst na stranicama 164 i 168 i tu pokazuje da imamo manjak javnih e, e, investiranja i da je to mnogo centraliziranje e, nego centraliziranije nego u prošlosti. Meni se čini da najveći rizik je u sljedećem Jesmo li sigurni da će u budućnosti kohezijska politika biti e, nešto čime će se upravljati na regionalnoj i lokalnoj razini kao što je to slučaj danas ili se izlažemo e, u budućnosti e, znači riziku da se ta politika više centralizira. Hvala gospođa Demato, imate riječ, izvolite. Hvala predsjedavatelji. Pa pozdravljam sve prisutne i gospođu povjerenicu. Očekuje nam se važan posao koji je važan u smislu obrane kohezijske politike. No moramo jasno reći, neke stvari ne funkcioniraju i mi sada imamo priliku to ispraviti moramo sami sebi e, reći da neke regije rastu, ali ne rastu svi istim e, tempom. E, postoje one koje su manje razvijene, u kojima je ne, nezaposljenost vrlo visoka, veća nego prije, prije krize. Neke regije imaju probleme sa tehnološkim napretkom, globalizacijom, dakle te teško se prilagođavaju budućnosti i postoje ideje, postoje e, prijedlozi, a njih je više nego pitanja. Mi tražimo da ono što se predviđa za ovu distributivnu politiku da ostane ista i protivimo se e, financijskoj potpori direktnom upravljanju jer će se jer bi se time podupirali projekti samo sa visokom sa visokom dodanom europskom vrijednošću Dakle, kohezija mora i dalje financirati infrastrukturne projekte i to na temelju subvenciju. I ne samo pomoću financijskih instrumenata koji su manje riskantni. Važno je dijeliti odgovornost između komisije i država članica, ali uključiti u to i regije. Što je sa upravljačkim tijelima? zašto ne obvezati te e, tijela E, objavljivanje programa odnosno dokumenta u kojem se navode rokovi za natječaje dakle da se na vrijeme e, planira da mogu planirati e, sve tvrtke pravodobno uvijek govorimo o pokazateljima o BDP-a mi pozivamo sve kolege da dodaju i druge pokazatelje na primjer indeks društveno napretka ili e, indeks e, boljeg života. A što se tiče europskog semestra, mi smatramo da treba povezati e, sve sa zdravim upravljanjem mi smatramo da su neke od tih mjera kontraproduktivne Naime, isti odbor je u šestom izvješću rekao da lokalna tijela imaju otprilike 30% odgovornosti za javna sredstva. Povećanje javnog e, duga E, proizlazi dakle iz djelovanja središnje vlade, a ne one regionalne ili legalne. Treba osim toga uskladiti i rokove. Članak 23. srećom nikad nije primijenjen i u tome je između ostalog uzrok problema. Moramo E, pogledati kakva je veza politike i europskog semestra. Ne trebaju nam sankcije jer su one e, beskorisne, naročite za lokalne vlasti i korisnike projektite. Mi ne želimo da kohezijska politika dovodi do duga, ali ekspanzionistička politika može na neki način biti dijelom odgovora. Mi želimo da se revidira klauzula o ulaganjima, da da da neki troškovi budu izbačeni iz računanja deficite. Fleksibilnost i sinergija. Mi smo protiv eh, uvođenja fleksibilnih eh, elemenata koji povezuju različite fondove. No, mi jesmo za sinergiju sa direktnim fondovima koji jamče da E, projekti e, koji ne prolaze jedan natječaj mogu dobiti mogućnost dobivanja sredstava iz drugog fonda. Tehnička pomoć i strukturni fondovi to je razlika. Ne smije postojati direktna veza između strukturnih oblika i kohezijskih e, e, ciljeva. Ako govorimo o tehničkoj pomoći, o poboljšanju administrativnih kapaciteta, mi se s tim slažemo. To je nešto potpuno drugačije. važno je da tijela znaju sudjelovati e, u cijelom procesu jer vidimo da neznanje dovodi do lošeg ostvarivanja ciljeva također revizijske kuće moraju biti pod kontrolom mora postojati kontrola sukoba interesa i osoblja smatramo da bi trebala postojati jedinstvena revizijska institucija E, koja bi nadgledala sve korisnike. A što se tiče e, jednolične e, jednolične primjene svega ovoga trebalo bi postati tijelo na europskoj razini koje bi pratilo ostvarivanje svih projekata. Također imamo financijske instrumente i pitanje banaka stopa njihovog e, korištenja e, trebala bi se povećati no na temelju feedbacka i revizijskog suda subvencije su još uvijek potrebne po našem mišljenju i smatramo da su povoljnije u mnogim slučajevima od financijskih instrumenata Također treba pažljivo birati financijske posrednike, treba imati vrlo, vrlo stroge kriterije i poštovati visoke standarde transparentnosti i odgovornosti. Dakle, kad god imamo posrednike, moramo imati i obvezu objavljivanja svih e, informacija u vezi poreza i troškova i to po zemljama. imamo e, natječaj koji daje recimo sto e, nečega e, korisniku. Mi točno moramo znati od čega se taj trošak sastoji moramo unijeti također i faktor rizika. Moramo biti e, vrlo pažljivi kada je riječ o raznim e, obveznicama, vrijednosnicama. Moramo sačuvati kohezijsku politiku jer u nju mi čvrsto vjerujemo. sada moj prvi potpredsjednik, gospodin Speredan. Hvala lijepo. Ja bih želio argumentirati u korist kohezijske politike, ali sad malo je delikatno kad pomislite da dolazim iz Atene i da to moram i tamo prenijeti. Međutim, da se vratimo, sasvim sigurno je jako važno da Reke i Koter surađuju i da je povjerenica neumorna u svom angažmanu za kohezijsku politiku i to ne samo na ovakvim sastancima, nego i u svim regijama Europe se za to bori. To je činjenica, a ne samo kompliment. Ali sad bih se zapravo pozabavio samo jednim konkretnim elementom kako ne bih ponavljao argumente mojih prethodnika. Dakle, ja sam 20 godina radio kao gradonačelnik i regionalni upravitelj i imam tu dakle svoja konkretna iskustva o tome kako se primjenjuju sredstva iz tih fondova ili recimo moje iskustva sa kombinacijom fondova. Vidite, mi smo recimo imali različite jedinice lokalne uprave koje su imali različite nadležnosti koje su sudjelovale često u izvedbi istih zajedničkih projekata. No postoje zemlje u kojima odabir projekata i zatim dodjela ne idu prema samo kriterijima rasta, nego ide prema nekim vrlo fiksnim popisima. Kažem se imamo toliko i toliko novaca i vidjet ćemo onda koji se projekti trebaju provesti i onda se ide prema popisu. To znači da netko tu pokušava provesti pojedine projekte, ali problem je onda ako nisu u, oni navedeni u razvojnom planu kompletnom za tu regiju ali vidite tu onda ne možemo dobiti i ostvariti onu dodanu vrijednost koja bi trebala doći. Stoga mislimo da bi se tu nacionalne države članice morale jače angažirati. Nacionalne države bi morale osim toga moći to i evaluirati i ocijeniti i to na taj, način da kažu šta je žele nadopuniti, gdje žele dalje da se radi na regionalnim infrastrukturama i ostalama. Za to trebamo koristiti prvenstveno strukturne fondove. Onda možemo i mi reći kako se mogu svrsishodno nadopuniti već postojeći projekti. U nekim regijama recimo nedostaje i unutarnje kohezije, to je i onda je upravo ta jednostrana procjena financiranja prema B kriterijima odgovorna za tu situaciju. Dakle, po mom mišljenju bi trebalo raditi na toj internoj koheziji. I jer vidite možete imati nekog posla s nekim otokom pa se događa da tamo ima još velikih problema i morate cijeli projekt tom otoku posvetiti. Hvala, imamo popisa još pet govornika, nemamo više puno vremena i zato dajem vam riječ, ali budite vrlo kratki. Mikrofon. Koordinatori su govorili u ime klubova. Gospođa dat daću vam riječ, ali molim vas budite kratki. Hvala. Hvala predsjedavateljice. Ostaje činjenica da moramo definirati koliko svi imamo vremena na raspolaganju. Imala sam nekoliko pitanja. Prvo, E, regije u smislu konkurentnosti jesu prošle značajnu krizu i to nedavno regionalna politika mora ostati kao drugo pozivam e, gospođu Krecu kojoj zahvaljujem što je danas s nama e, Riječ je o temi simplifikacije, to je osnovno pitanje ako želimo cijeli proces ubrzati. Trebali bismo zajedno s kolegama E, iz Kotera e, zapravo provesti provjeru izvješća e, i to zajedno sa onima koji koriste fondove čuti od njih prijedloge kao i od skupine koja razmišlja o mogućim pojednostavljenjima. Kao treće, Mislim da ne možemo sve povezati sa kohezijskom politikom, ona je jasno odvojena. A, imamo s jedne strane europski semestar i moguće sankcije, no to nije isto kao i regionalna politika koja ima svoje provjere i instrumente. Dakle, na tome bismo trebali raditi. Četvrta sugestija a to su e, a to je e, Razmus. Znam da nas komisija ne želi e, čuti. Naime, kvalitet e, ovisi ne samo o birokraciji, e, nego moramo ciljati i na kvalitet političkog osoblja, dakle oni koji se bave politikom i rade u ovom smjeru. To je projekt koji je dao dobre rezultate. Dakle, strukturno se može unijeti u kohezijsku politiku. Dakle, da se, e, da se da međusobno dođe do razmjena političa između rađih e, e, regija u smislu razmjena dobrih praksi. Također na u novom programskom razdoblju, zašto ne koristiti ostatke iz prethodnog razdoblja i prenijeti ih u sljedeće. Jedan od razloga kašnjenja je zato što neke regije počinju s planiranjem tek kada su dobili sredstva. Ali zašto ne bismo pomogli e, planirati barem u općenim e, crtama e, dakle razmišljati o projektima unaprijed mi znamo što nam je važno energetska politika borba protiv klimatskih promjena konkurentnost digitalna agenta. to su osnove i zašto u grubim crtama ne e, skicirati projekte. Hvala. Na dvije minute samo. Hvala lijepo. Dakle, mislim da se ovaj naš sastanak i rasprava o kohezijskoj politici sedmom izvješću održava u pravom trenutku. Mi moramo vrlo jasno argumentirati i obrazložiti zašto želimo održati kohezijsku politiku i zašto je smatramo neizostavnom i najvažnijom. Dakle, to je politika koja je nastala kao reakcija na sve veće nejednakosti u društvu i u Europskoj uniji, kako bi poticala i jednakost mogućnosti za sve i ravnopravnost. Imali smo različite razdoblja za odvijanje pojedinih programa i projekata, Međutim, rezultati nisu tako idealni ni tako dobri kako smo se nadali, jer pokazuju da unatoč svim našim naporima još uvijek postoje jako velike razlike među regijama i postoje regije u kojima se i nema posla ako ga ima on se jako slabo plaća i da nismo uspjeli tu stvoriti iste šanse za sve. Prema tome sad više nemamo puno vremena i moramo ozbiljno na tome poraditi. Kohezija je jako bitna i za jednu solidarnost Europe, za kulturu Europe, za mir i za blagostanje, dakle za sve one vrijednosti za koje se Europska unija zauzima. Ako sada želimo provesti jednu novu unaprijeđenju kohezijsku politiku moramo jasno prvo odrediti okvir. Povjerenica je tu navela četiri temeljna stupa o kojima možemo raspravljati. Prvi stup, kako je rekla, je stup povjerenja problem i jest u Europskoj uniji što se puno, puno povjerenja izgubilo pogotovo recimo ljudi na terenu gotovo da nemaju više povjerenja u lokalnu samoupravu, ali generalnu politiku i upravljačke strukture. Prema tome tu moramo na tome raditi. Postoje, vidite, recimo financijski instrumenti do kojih naši građani iz naših različitih regija ne mogu uopće doći. Primjerice čitav Junckerov paket jer e, onda model proizvodnje koji više ne odgovara našim potrebama i tu trebamo nešto napraviti. Jer mi možemo govoriti kako želimo kohezijsku politiku, ali trebamo biti vrlo konkretni. Moramo uzeti u obzir e, prioritete kao što su nezaposlenost mladih ili ili udaljene ili zapuštene ili nerazvijene regije koje šepaju za ostalima. Pa mislimo da će da je povjerenica recimo sad zadobila barem u najmanju ruku svojim radom povjerenje moje države, ali mislim i drugih i to ne samo zato što je stalno na terenu i što e, radi, prikazuje to što radi, nego zato što su prioriteti koje je odredila dobri i njeni programi su dobri. Mislimo da je to upravo ona dodana vrijednost koja je EU trebala. I to želimo opet naglasiti. Ovo što je recimo sad povjerenica iznijela, ova četiri glavna stupa na kojima se treba zasnivati cijeli budući okvir kohezijske politike. To je jako dobro i nadamo se da će kompletno e, to razbuditi cijelu Europu. A sada gospodin Popović. Hvala lijepo na ovoj raspravi i hvala što ste mi dali riječ. Svi se mi slažemo da je kohezijska politika jedan od stupova nositelja Europske unije. Unato činjenici da je to samo 0,3% BDP-a Europske unije, ona ima vrlo velike posljedice po nacionalne politike i po različite izvore i kanale kojima se teku. Postoje tu različiti vidovi realizacije kohezijske politike. Kolika iz Irske je govorio o tome kakva je tamo situacija i kakva je sada i kakva je bila ali i o širenju Europske unije kada smo vidjeli da je tijekom proširenja velikog bila, bila recimo kohezijska politika jako bitna za sve nove zemlje članice. I upravo tu se pokazuju njeni veliki učinci i posljedice po investicije i poslovi i otvaranje novih e, radnih mjesta. Međutim, zadnjih godina imamo sve više problema da pokažemo šta je sve kohezijska politika postigla to i teško možemo i u našem izvješću napraviti. Recimo u razdoblju od 2014. do 2016. je bilo jako puno investicija koje su potekle i pokrenute još i 2013. Mislim da je tu bilo jako problema na stranici 178. ovog izvješća jer vidite tamo na 178. stranici se vidi zašto se sredstva u trenutnom razdoblju koriste. Prema tome zadaća je svih nas da osiguramo da sredstva iz tog razdoblja sada budu dobro i pametno e, iskorištene. Inače ćemo ih morati ponovno redistribuirati, preraspodijeliti u idućem VFO. A zatim pitanje je i dnevni red uopće rješavanja problema migracije. Nije samo pitanje odakle migranti dolaze u Europsku uniju postoje velike nepododarnosti, razlike da pača ogromne između e, urbanih i ruralnih sredina, između gradova i periferije i tako dalje. Vidimo da je u razdoblju do 2016. za u urbanim područjima nezaposlenost narasla za 2%, ali e, da je nezaposlenost pala za 2%, ali u drugim ruralnim područjima je stagnirala. To je naravno usko vezano za digitalizaciju koja naravno ne ide tako dobro u digitalnim područjima a s druge strane projekt Smart Cities pametnih gradova napreduje. Mi moramo stvoriti nova radna mjesta u Europi, svi to dobro znamo, a to bez inovacija neće ići nimalo dalje. Prema tome, za to nam trebaju pametne regulacije. Zatim, klimatske promjene i tu je jako bitno upravo povezati otvaranje novih zelenih mjesta, radnih mjesta sa energetskim politikama i energetskom tranzicijom mislim da upravo je kohezijska politika ono područje gdje se možemo s time najbolje pozabaviti. Na sreću ima jako puno njih koji se s tim bave i na tom rade i mi znamo da unutar općina i regija e, se time ljudi direktno bave. Hvala. Sad imamo još e, dva govornika. Molim gospođu Maletić da bude vrlo kratka. Hvala lijepo. Ja bih htjela pozdraviti sedmo kohezijsko izvješće jer se fokusira na učinkovitost i realizaciju ciljeva nacionalne, regionalnoj i europskoj razini. Dva pitanja nam se nekako namoču iz ovog izvješća. Jedno je povezano sa ubrzanjem implementacije u trenutnom razdoblju, a drugo je se odnosi na to kako se bolje pripremiti za sljedeće razdoblje da budemo učinkovitiji i uspješni, pogotovo u procesu konvergentnosti. ako želite odgovoriti na ta dva pitanja, onda prvo je naravno ubrzanje implementacije, ako se želi na to odgovoriti moramo prvo vidjeti kako ćemo premostiti nedostatak dovoljno projekata koje trebamo financirati neriješenih imovinsko-pravnih odnosa ili neriješenosti opće javnih natječaja i cijelog natječaja javnih nadmetanja. Ako to sve želimo riješiti onda dolazimo i do strukturnih reformi jer mi ne možemo to sve razriješiti bez reforme javnog sektora, pravosuđa, poslovne okoliša i svega ostalog. Dakle, temeljnih strukturnih reformi. Međutim, da mi to moramo sada učiniti da bi imali uspjeha u budućnosti budućnosti. A ne možemo sve to skupa uspješno razriješiti u jednoj godini niti za ovo dakle tekuće razdoblje. No s druge strane možda možemo za ovo tekuće razdoblje pogledati koje bi recimo hitne vatrogasne mjere mogli primijeniti. Mi smo već jednu primijenili glede promjene e, regulacija i opće propisa za prirodne katastrofe što je jako dobro jer mi pokušavamo jasno i sa kohezijskom politikom vidjeti kako ćemo odgovoriti na praktične potrebe naših građana i poduprijeti ih, podržati ih u onom, dati im potporu za ono što im treba svaki dan u praksi. Ali trebamo razmišljati i o novim mjerama, nekim kao recimo onima koje ste u razdoblju od 2007. do 2013. uveli kad se fleksibilnost između recimo prioriteta kako bi recimo mogli transferirati novce iz jednog u druge recimo projekata ako se neke nove situacije e, nastanu i zato znači moramo biti u stanju i specifične mjere za specifične zemlje i situacije kreirati na brzinu. Tu nam treba fleksibilnost. A kad mislimo na budućnost, onda moramo vidjeti što nam treba kako bi postigli više stope rasta u zaostalim regijama koje zaostaju, odgovor je uvijek jedna dobra mješavina ekonomskih politika. Ne možemo se fokusirati uvijek samo na investicije, nego i na strukturne reforme koje ste sami istaknuli, kao i na pametnu fiskalnu konsolidaciju. A u tom za to nam treba puno više sinergije sa nacionalnim proračunima. Povjerenica je rekla i da imamo neke nove prioritete koje bismo trebali uključiti u kohezijsku politiku. No mislim da nemamo tako puno prostora za nove prioritete jer e, kohezijska politika je ograničena europskim proračunom. Ali trebaju nam dakle jače sinergije sa nacionalnim proračunima i onda mislimo da bi u toj kombinaciji mogli napraviti više i bolje. A sad u odnosu na strukturne reforme treba nam više opet akcije i više učinkovitosti na nacionalnim razinama i ponovno nam treba harmonizacija nacionalnih reformnih e, programa i provedbenih programa jer se reformistički programi na tri godine pripremaju, a operativni programi na sedam godina. Pa je tu dosta teško to harmonizirati i postići sinergiju. Hvala. Sada gospodin Nilsen, isto sam molio da budete kratke. Hvala lijepo imam vrlo jednostavan i konkretan, konkretno pitanje za povjerenicu. Drago mi je što smo u izvješću vidjeli da se ovdje govori o jednom jedinstvenom e, setu propisa za sve i jednoj jedinoj knjizi za cijelu jednom dokumentu i regulaciji za cijelu kohezijsku politiku. To je sve jako lijepo. Međutim, nakon što mi znamo da je birokracija u europskim projektima uvijek vrlo velika, onda je pitanje kako će tu to konkretno izgledati. Upravna tijela se tu isto pitaju, oni se tim to moraju regulirati. Sad moje pitanje, prihvaćate li te da zemlje članice izgrade svoju administrativnu strukturu koja bi time upravljala? Jer bi to naravno još više povećalo tu administraciju koja nas muči. Sada bih riječ dao gospođi povjerenici da nam odgovori na sva ova pitanja. Thank Hvala. svima na čitavom nizu dobrih ideja, a to i jest bio cilj današnjeg sastanka. Drago mi je što sam sve to e, čula. Pa mogu odgovoriti na prvu kritiku da nismo bili dovoljno konkretni Komisija će izložiti prijedlog e, proračuna u svibnju sljedeće godine. Mi započinjemo sada tu raspravu krajem 2017 e, ćemo uvrstiti i e, javno savjetovanje u vezi budućnosti kohezijske politike. Pozivam svih vas da u tom sudjelujete. Dakle, ljudi iz Kotera, iz odbora regiji, to su naši najvažniji partneri Zašto? Zato što vi radite na terenu, imate mnogo ideja, a mi smo tu da vas slušamo. Mnogo je bilo pitanja, pokušat ću odgovoriti na neke od njih jer mislim da će biti nemoguće odgovoriti na, sve. E, tako da ću pokušati to sve e, sažeti. Kao što je rečeno na početku, ne smijemo čekati. To je rekao gospodin Nisamroj to bi trebao biti naš moto e, sljedećih e, mjeseci potpuno je jasno da smo suočeni s e, novom situacijom. Pred nama je višegodišnji financijski okvir, vode se rasprave, na ovaj put je nešto to sve zajedno drugačije. Dakle, od e, vas, e, od parlamenta i korepera očekujem e, i kotera očekujem prijedloge. Iznesena je ideja modernizacije. Ja doista smatram da treba modernizirati politiku. Imamo N plus 1 primjerice, to je bio poticaj, mi smo smatrali to poticajem, no možda ćemo ponovo uvesti e, ta pravila e, jer po mom mišljenju može ubrzati i implementaciju. A to bi išlo u korak sa strateškim, da tako kažem, programima. Gospodin e, Misel Rojm, e, imali smo rok od tri godine. Svi programi koji su bili spremi E, recimo u području transporta oni države članice su i prebacili pod CEF zato što je tamo bio e, rok e, duži. Dakle, sve što su imali, imali su CEF, upravo radi e, trošenja novci. Ako izvršimo pritisak e, na države članice, one će postići i ostvariti rezultat. Ako im damo e, više vremena, onda će oni zapravo biti usporeni. I to nas dovodi do problema sa provedbom države članice imaju e, unapredna plaćanja, imaju rok do 2020. dio 2023. i zato mislim da je neobično važno i da je u interesu e, građana da se to promijene. Mi ovdje naporno e, radimo u regiju Koteru, a, a onda se nastavlja ovakva praksa u državama članicama. N plus 3 mislim da moramo dobro i pažljivo o tome promisliti. Gospodine Oswald, mi pratimo izvješća Kotera i to vrlo pozorno. Gospodine Žagar, E, mnogo je e, e, mnogo je povijesnih neravnoteža između istoka i zapada, sjevera i juga. Moramo se s tim pitanjima uhvatiti u koštac. mogla bih govoriti o inicijativama regiji E, gospodin Kotolino, gospođa D'Amato su to e, na neki način dotaknuli. Dakle, imamo manje razvijene e, regije kojima mi želimo pomoći ovo izvješće jasno naglašava kako e, strah postoji u velikom dijelu regija naročito u tim regijama koje zaostaju, e, koje su suočene s visokom nezapoštenošću i padom industrijske djelatnosti. Za razliku od bogatih regija u kojem strah među građanima ne postoji. E, dakle, trebalo bi raditi na podizanju e, e, svijesti kako bi se pojavila, pojavio neki elan i želja da se iskoriste dostupna sredstava, sredstva. Mi isto tako moramo uzeti u obzir tu tjeskobu, odnosno depresiju e, ljudi kada razmišljamo o rješenjima. Što se teritorijalne kohezije tiče, koji je, o čemu je govorila gospođa D'Amato, Kocolino, gospodin Žagar, Mislim da moramo tome posvetiti više pozornosti. Mi smo pokrenuli neke pilot projekte koji bi pratili u ovom programskom razdoblju neke e, e, regije e, koje su suočene s raznim problemima izabrat ćemo neke njih, bit ćemo na terenu kako bismo pružili potporu, kako bismo pružili pomoć tim regijama u tranziciji kako bi razvili strategije za gospodarsku preobrazbu neke regije, dakle e, radit će vrlo tjesno s komisijom e, u području digitalizacije, razvijanja vještinja i sličnih e, projekata. Mi moramo reformirati ovu politiku i više se usmjeriti na pogretače i poticaje za pro, promjenu. A u tom kontekstu je važno raditi na gradnji administrativnih e, e, kapaciteta. Gospodine Kocolino, da, i mene brine pitanje e, nejednakosti među regijama. Dobro znate da mi već godinama ulažemo u regiju iz kojih dolazite vi gospođa Damato, a kao rezultat nemamo pravi, odnosno očekivani e, rast. Unatoč e, e, višegodišnjem ulaganju. Imamo primjere e, regija u kojima vidimo rezultate naših ulaganja no isto tako možemo nedostatak rezultata u nekim drugim regijama povezati zapravo s potrebom za strukturnim e, reformama Dakle, ne možemo samo očekivati rezultate, nego moramo povezivati kohezijsku politiku sa ekonomskim upravljanjem, jer je to nužno da bi se novac učinkovito potrošio. Uvjeram vas, ta poveznica mora biti razmjerna i učinkovita i davati ispravne poticaje možemo pogledati i iz druge strane, možemo to gledati ne kao sankcije nego kao pozitivne poticaje, dakle da dobiju na neki način nagradu za dobre rezultate postignute u okviru ovih e, programa. Ja mislim da sankcije nisu rješenje, da one ne daju rezultate koje E, želimo. Mi moramo s državama članicama raditi zajedno kako ne bi došlo do e, suspenzije e, fondova. A za ovo programsko razdoblje tih suspenzija nije ni bilo. ja se veselim eh, budućem radu sa kolegama iz parlamenta na budućim izvješćima. Eh, važne su nam eh, sve studije za utvrđivanje E, ovih e, regija utvrđivanja niskih stopa produktivnosti i visoke nezaposlenosti. Ta vrsta dinamičnosti je povezana sa inovacijskim sustavima tih e, regija. U tom okviru imamo i strategije pametnih specijalizacija kako bi ojačali te regije ne možemo imati 300 e, silicijskih dolina u Europi, no možda možemo imati regije u kojima je razvijena aeronautika, u kojima je razvijeno agroturizam ili nešto drugo. Zato je vrlo važno e, djelovati i rušiti e, prepreke koje su pred nama, koje su prepreke za rast. A institucionalni kapaciteti je e, drugo pitanje koje je povezano sa regijama u stagnaciji. Postoje mnogi programi e, za jačanje javne administracije radimo na e, izgradnji transparentnosti, jačanja postupka javne nabave, pružamo potporu u borbi protiv korupcije Gospođa Breso je, je iznijela zanimljivu, ideju o mogućim Erasmus razmjenama ljudi koji su izabrani političkim, u okviru političkog sustava. Doista mislim da je to dobra zamisao mogli bismo o njoj i porazgovarati. U prošlosti je postojao jedan takav pokušaj no naišao je na veliko protivljenje mm, svi imamo neku predodžbu da je Erasmus namijenjen e, razmjeni studenata no postoji isto tako mogućnost razmjene stručnjaka, e, kolega e, u području europskog e, financiranja, možemo to prebaciti i na područje europskih politika, a sve u svrhu, u svrhu razmjene dobrih praksi. Dakle, kako, e, kako će političari kada su jednom izabrani ostati u, e, u kontaktu s građanima. Što se tiče urbane e, agende, želim iskoristiti ovu priliku i zahvaliti gradonačelniku Amsterdama urban Izgubili smo ga prošli tjedan, on je zaista mnogo učinio. E, doista ne bismo bili u ovoj fazi urbane agende e, bez e, gradonačelnika Amsterdama. Ne znam jeste li ga poznavali kada je riječ o administrativnim kapacitetima. To je doista bio najbolji gradonačelnik kojeg sam ikoda upoznala. S nama je vrlo, vrlo tjesno radio u okviru urbane agende. A sljedećih tjedana bit će i izvješće upravo o tome, no prije sam htjela upravo spomenuti gospodina Vanderlanda jer je povezan eh, s radom na ovoj agenti unutar eh, komisiji. On je poslao građanima Amsterdama dopis u kojem ih je svih obavijestio da je bolestan. Mislim da je za to potrebno mnogo eh, hrabrosti. Rekao je isto tako u tom eh, dopisu brinite se za grad, brinite se jedni za druge. Postavljeno je i pitanje o osjetljivim eh, skupinama ljudi, oni su nam vrlo važni E, kao i pitanje migracija e, pozivamo države članice da koriste e, fondove ne samo za, za izvanredne situacije nego i za integraciju E, naš bi kontinent e, mogao e, za buduće naraštaje postati velikim problemom i zato je neobično važno da međusobno radimo na, ne, na osmišljavanju neposrednih mjera, ali i osmišljavanju načina bolje integracije i to zajedno sa sredstvima iz AMIFA i mog kolege Avramopolis. Također e, postavljeno je važno pitanje e, u vezi komunikacije o prekograničnoj, e, o prekograničnoj suradnji. Naime, plan o gradovima, urbana agenda E, ima važne, postigla je važne e, rezultate. Sljedeće godine objavit ćemo komunikaciju za najudaljenija područja i za pametne e, gradove. Dakle, mnogo toga je postignuto. Postavljeno je pitanje sufinanciranja visoka stopa e, sufinanciranja bila je opravdana u teškim ekonomskim situacijama i prilikama. To moramo procijeniti, moramo procijeniti to pitanje, to nije ugodno pitanje, no no doista smatram e, da bismo to trebali izmijeniti jer bi to po mom mišljenju e, ubrzalo provedbu. Prošle godine E, smo radili na komunikaciji, radili smo na povećanju vidljivosti naše politike pod malteškim predsjedništvom. E, iznijeli smo sedam e, mogućih ideja zajedno s kolegicom Tyson kako bismo povećali vidljivost zahvalna sam odboru regija na pomoći sve je to važno e, ne samo za nas e, nego i za korisnike naših e, projekata. Važno je da se govori o dodanoj vrijednosti europskih projekata. Po mom mišljenju to je neobično važno. Eurobarometar pokazao je da 78% ljudi jest čulo za kohezijsku politiku da ima pozitivan dojam no mnogo ljudi nije čulo za njih za tu politiku tako da recimo nije svjesno da su njihove škole ili autoputevi izgrađeni europskim novcem 20% kohezijske politike, odnosno sredstava usmjereno je na povećanje energetske učinkovitosti i borbu protiv klimatskih promjena. Radimo i surađujemo blisko s gospodinom Kanjeteom, s gospodinom Ševčovićem. E, važno je mm, e, na tome e, raditi u svjetlu kopa 22 E, radimo na e, projektima niskougljičnog gospodarstva, e, tranziciji, pozivamo i ohrabrujemo države članice da iskoriste što je moguće više sredstava iz omotnice upravo za energetsku učinkovitost. A što se tiče novih pokazatelja, tiče Razgovaramo o tome već e, tri e, godine, govorili smo o tome u okviru odbora regi. Pokazatelj BDP-a po glavi nije idealan pokazatelj ali za njega sada imamo konsensus. No istodobno smatram da u posljednjem razdoblju, da u posljednjem vrijeme, da smo svi svjesni kako BDP e, po glavi stanovnika nije jedini pokazatelj da nam ne pokazuje nijanse koje postoje u stvarnosti. Dakle, morali bismo uzeti u obzir uvođenje nekih novih e, pokazatelja koji bolje pokazuje kako stojimo sa siromaštvom, e, socijalnom inkluzijom. E, mi u Belgiji imamo visoki BDP po glavi stanovnika no unatoč tome postoje dijelovi u kojima je nezaposlenost visoka, u kojima ima mnogo siromašnih e, ljudi i zbog toga je važno dobro, razmisliti o novim pokazateljima. Mi ćemo raditi zajedno sa OECD-om, sa Svjetskom bankom, razmotriti e, sve mogućnosti koje su pred nama te osmisliti i izgraditi prave pokazatelje. Biće to teška raspava. A kada je riječ o borbi protiv nezaposlenosti, E, nisu samo socijalni fond i kohezijski fond e, oni e, koji se protiv toga bore. Gospodine Cataneo, hvala vam na vašim optimističnim riječima. Kohezijska politika ima rezultata, no postoje zemlje u kojem više od 50% posto projekata ovise o našim sredstava Dakle, naše politike e, jesu e, napadnute, moramo se s tim suočiti. Ja nisam govorila o novim prioritetima, nego o novim izazovima. Mnogo je pitanja na koje nemamo odgovore. Ne znamo kako će završiti pregovori u vezi Brexita. E, ne znamo kako ćemo popuniti praznine E, kako ćemo riješiti pitanje vanjske i unutarnje sigurnosti, e, vojske, migracija i sličnih. Što želim reći? Želim reći da moramo biti ambiciozni, to je ono što ja mislim. Moramo biti ambiciozni i e, boriti se barem za isti dio proračuna moramo biti takvi, moramo e, raditi sa državama članicama, vidjeti kako oni mogu ojačati svoja sredstva, povećati sredstva i ispuniti možda nastale praznine. Borimo se. Ja se borim e, u ovom dokumentu o financiranju kohezijske politike smatram da mora ostati onakvom kakva je bila vrijeme je da se uhvatimo u koštac sa predrasudom kako je ova politika stara da dugo je nismo reformirali ali ona je moderna mire moramo samo prilagoditi novim izazovima e, govorilo se o ex ante uvjetima e, mislim da već osjećamo rezultate iz e, ex ante uvjeta dakle vjerujem da su nam takvi uvjeti potrebni i da će nam biti potrebni i u budućnosti ali ih moramo pojednostavniti a lokalne vlasti igraju odlučujuću ulogu u planiranju zato što najbolje poznaju e, probleme na terenu. Dakle, tu moramo raditi na načelu supsidijarnosti. Gospodin Spiridon, vi ste govorili o, ulozi e, lokalnih vlasti E, vi ste svjesni sporazuma o partnerstvu, imamo te e, pristupe, a operativni E, programi donose detalje kako doći do strateških ciljeva. Gospođo Breso, hvala vam na vašim komentarima. E, simplifikacija je moj cilj. Imamo značajan skup pojednostavljenih pravila. Imamo e, mjere već za ovo programsko razdoblje i doista se nadam da ćemo nastaviti sa trijalogom u vezi uredbe e, Omnibus kako bi naši korisnici sve te odredbe mogli koristiti. No, za sljedeće programsko razdoblje moramo učiniti više, a moramo raditi i na jedinstvenom skupu pravila. Hvala vam na vašim e, e, komentarima gospodine Kacifaras, ne samo Grčka nego i sve druge države članice e, profitirat će od naše kohezijske politike. E, mi smo bili u Grčkoj e, kada je bila suočena sa izvanrednom situacijom, baš kao i u Italiji. i drago mi je da smo u tome pomogli, pomogli smo Italiji, kao i drugim državama koje su mogle iskoristiti sredstva za obnovu. Da, moramo biti fleksibilni e, kako bismo izbjegli duge, duge postupke i tako bili suočeni s nekim neočekivanim šokovima i rezultatima. Kada je riječ o provedbi, gospođo Malatić, u slaba apsorpcija, gospođa Maletić je otišla, nije ništa neobično, dakle ta slaba apsorpcijska stopa možemo vidjeti da e, se implementacija ubrzava, odabar projekata se poboljšao i postigao je 40% u FD-u a 20% e, projekata već je e, prihvaćeno i odobreno. Moramo još raditi na ubrzanju da to bude trajni rezultat e, u smislu provedbe europskog proračuna. Također pokušavamo identificirati programe koji daju slabe rezultate i naći rješenja za te situacije. Gospodin Nilsen koji je postavio zadnje pitanje mogu reći ja sam Um, otvorena za uvođenje svih nužnih eh, pravila. Ako imamo 600 stranica eh, eh, uredbe pravila, pa onda smjernica na nacionalnoj razini, jer nismo mogli protumačiti neka pravila. Ima dosta toga s europske strane. Dakle, Moramo biti svjesni posljedica, a moramo s druge strane biti čvrsti prema državama članicama jer kad dođete na teren onda susretnete ljude koji vam kažu hvala vam, ali mi ne želimo koristiti više strukturne fondove jer su prekomplicirani. Dakle, ne želim e, navoditi imena, ali čini mi se da u 21. stoljeću e, jeste neobično e, imati projekte sa 7000, od 7000 stranica. Dakle, mi sada od od država članica tražimo da se materijali pošalju elektroničnim putem, želimo sve, faze postupka e, pojasniti. Diferencijacija jest važna, imamo 5% javnih ulaganja, to je jedna stvar, ali je potpuno drugačija ako, je, ako su javna ulaganja e, na visini od 60%. Dakle, to um, je velika razlika. Velika je razlika imati malu ili veliku ometnicu. Mi ćemo se usmjeriti više na rezultate, a korisnici više vremena trebaju posvetiti e, provedbi projekta, a ne papirologiji i birokraciji. Dakle, još jednom hvala vam na svemu. Mislim da je jedno svima jasno, kohezijska politika je tu kako bi smanjila razlike između država članica i regija, pomaže siromašnim regijama u gospodarskom i socijalnom smislu. Politički govoreći, po mom mišljenju je važno, to mislim ja, važno shvatiti da je kohezijska politika ono što na okupu drži danas e, Europsku uniju. Prolazimo kroz teško razdoblje zato smatram da možemo pokazati da zajedno radimo za 500 milijuna europljana, njihove gradonačelnike, mala poduzeća, za naše građane, da nije riječ o nama, dužnosnicima u Briselu, nego o životu tih 500 milijuna ljudi. Hvala vam najljepše. Okay, thank Hvala, hvala najljepše povjerenici na ovim detaljnim odgovorima. Ovo je bila zbilja izuzetno plodna rasprava. Zahvaljujemo svim članovima odbora regiji i Koter. Sada e, zaključujem e, naš e, zajednički sastanak naših dvaju odbora, ali prije toga ću dati riječ gospodinu Osvaldu da zaključi. Hvala. Vrlo kratko, budući da smo skoro za sat vremena produžili ovu razmjenu mišljenja. Čuli smo zbilja nevjerojatno puno ideja. Mi smo svi prijatelji kohezije, kohezijske politike. Znači imate ovdje www e, stranice pridružite nam se. Zahvaljujem povjerenici i kao što smo rekli, e, trebamo se možda češće sastajati naša dva odbora, budući da imamo cijeli niz tema o kojima bi željeli raspravljati. Želim vas sve pozvati večeras na Square gdje ćemo imati e, znači lijepu prezentaciju svih 24 projekata. E, ja i gospodin Van Nisterloj e, će pozdraviti pobjednike. Imali smo više od 100 projekata koji su se kandidirali. Pozivam vas sve da se na skveru kupima u 7 sati, na večer u 19 sati. Imaćemo e, najinovativnije i najkreativnije projekte koji će dobiti nagradu i mislim da se možemo veseliti lijepoj večeri kako bismo proslavili to. Thank you very much. It will be Hvala to će zbilja biti lijep e, zaključni događaj ovog dana. Sada nastavljamo sa svojim radom. Nastavljamo sa sastankom odbora regiji. Hvala

Hvala Dear ladies and gentlemen, may I ask the members of Regi Committee... Dame i gospodo, molim eh, članove odbora Regi da sjednu na svoja mjesta. Okay. Uh, we can start. Možemo nastaviti sa našim dnevnim redom. Sljedeća točka dnevnog reda odbora Regi je prezentacija studije koju je naručio resorni odjel B, a radi se o financijskim instrumentima za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Prije nekog vremena odbor regije zatražio e, znači od resornog odjela B da e, napravi studiju o financijskim instrumentima. Kao što znamo, Provedba je znači nastavljena kroz, spo, kroz period od 2014. do 2020. godine. Molim vas, mogu li zamoliti za malo pažnje? Znači, ova studija se usredotočile na prethodno razdoblje. Imali smo o zakonodavni okvir koji je ustanovlja između 2007. i 2013. godine koje omogućilo financijskim instrumentima da riješe tri, e, da se usredotoče na tri područja, znači urbani razvoj, podrška malim i e, srednjim poduzećima te energetska učinkovitost e, resursi, obnovljivi resursi. Studiju će predstaviti e, znanstvenici koji su ju izradili, gospođa Fiona Wishlade i gospođa Ron Michi. One e, dolaze iz Istraživačkog centra za europske politike u sveučilištu Strathclyde. E, vrijeme nam je nažalost ograničeno i Sad bih prije svega zamolila da čujemo prezentaciju, a nakon toga ćemo razmijeniti mišljenja sa članovima odbora regi. Evo, drage gospođe, imate riječ. Dobar dan. Hvala gospođi Mihajlovoj na ovom uh, uvodu Zahvaljujemo vam što ste nas pozvali da vam predstavimo ovu studiju. Koliko sam shvatila, dobili ste e, PowerPoint. Radi se o kratkoj prezentaciji kako bi smo vam e, iznijeli ključne elemente iz izvješća. Što se tiče same strukture predstavljanja, prvo E, kratko ću e, komentirati kontekst. Nakon toga ću e, govoriti znači o samom opsugu e, podrške kohezijske politike vezano za energetsku učinkovitost i isto tako obnovljive e, energetske resurse u okviru financijskih e, instrumenta. Isto tako ćemo vidjeti kako je to provedeno, imat ćemo neke slučajeve na terenu, isto tako smo identificirali nekoliko izazova i na kraju ću završiti e, sa rezultatima upotrebe financijskih instrumenata na, te na, s preporukama za politike. Mogu reći da što se tiče samog e, političkog e, konteksta vezano uz politike, mogu reći da je to dosta kompleksno. Prvo, Imamo znači inicijativu Europa 2020. godine gdje smo imali znači povećanje e, obnovljivih izvora energije za 20%, to je bio cilj, isto tako smo za 20% trebali e, e, uštediti energije. Radi se o ambicioznim ciljevima. Drugo je inzistiranje na financijskim instrumentima u okviru EU politika. Financijski instrumenti imaju cijeli niz e, znači prednosti u odnosu na bezpovratne e, bespovratna sredstva jer omogućavaju održiviju politiku. No, s druge strane, njihova implementacija u praksi može biti dosta e, teška Treći element je uloga europskih strukturnih i investicijskih fondova u podržavanju e, energetske učinkovitosti i niskougljičko gospodarstava. Imamo znači cijeli niz dionika koji su uključeni u zakonodavni okvir. I možemo reći da je taj okvir onda u tom smislu dosta složen. Kad e, znači E, govorimo o ovoj politici moramo imati na umu i nacionalni kontekst. Imamo velike i znakovite e, razlike e, u državama članicama vezano uz energetsku energetsku učinkovitost potrošnju te isto tako e, način na koji se troši energija u Europi. Isto tako imamo također i različite resurse, to e, utječe na izbor e, obnovljivih izvora energije, vjetar i tako dalje. Imamo također i europske e, zemlje gdje imamo malu energetsku učinkovitost. Isto tako, isto tako i e, raspodjela je nešto što je različito. Kad govorimo o kapacitetima e, implementacije, e, isto tako ti kapaciteti su različiti u različitim državama članicama. Zbog tih svih faktora okružje za energetsku učinkovitost te podrška obnovljivim izvorima energije je fragmentiran i kompleksan. Tu imamo cijeli niz europskih, e, regionalnih, nacionalnih e, razina. Na stranici 28 vidjet ćete isto tako primjer institucionalnog okvira u Njemačkoj i to će vam pokazati koliko zapravo stvari mogu biti komplicirane. Isto tako je važno koliko je, e, koji je opseg sredstava koji su potrebni kako bismo e, dostigli ciljeve. Znači imamo znači 100 e, milijardi godišnje za energetsku učinkovitost i 60 do 70 milijardi za obnovljive izvore energija na europskoj razini. Drugi najveći iz znači e, razini imamo kohezijsku politiku koja je najveći resurs za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Kao što možete vidjeti iz ove e, tablice, znači imate e, povećanje trošenja na energetsku učinkovitost e, i obnovljive izvore energije u odnosu na prethodno razdoblje. Znači u razdoblju od 2014. do 2020. godine znači imamo skoro 30% programiranih sredstava. 30 e, milijardi programiranih sredstava. E, isto tako imamo razlike u ova dva programska razdoblja. U 2017. do 2013. godini znači imamo znači korištenje financijskih sredstava za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije u deset e, zemalja. Imamo isto tako i EU fondove u iznosu od 467 milijuna. Isto tako smo imali e, znači e, korištenje financijskih e, instrumenata otprilike 4%. Na kraju 2015. godine Znači, otprilike 467 milijuna su bili plaćeni financijskim instrumenata, ali samo pola od tih sredstava je došlo do samih projekata. Imali smo također i prošle godine izvješće koje je objavljeno i e, govorimo znači o rezultatima vezano uz zatvaranje programa. Što se tiče za ovo razdoblje od 2014. do 2020. godine, znači imamo e, otprilike udvostručenu svotu koja je znači usredotočena na ove na ova područja, znači imamo znači financijska e, sredstva za nisko ugljišno gospodarstvo u 20 država članica, te isto tako imamo i e, skoro tri za osam milijardi e, alociranih sredstava što je skoro e, deset puta više nego u prethodnom razdoblju. Vidimo svejedno da je napredak e, laga, spor i samo 34 milijuna je došlo do krajnjih korisnika. Ono što je važno da će se u sljedećem izvješću vjerojatno Um, vidjeti i daljnji um, razvoj. Radi se o izvješću koje će biti objavljeno u lipnju. Što se tiče uh, glavnih karakteristika podrške, imamo različiti, vrlo različite projekte, imamo financijske uh, instrumente kroz ESIF se usredotočuju na uh, područje, znači energetska učinkovitost i stanovanje, zatim energetska učinkovitost u javnim zgradama, prostorima infrastrukturima, investicije u energetsku učinkovitosti, e, obnovlje izvore energije i energije, infrastrukturu povezanostom, zatim imamo inovaciju, nove tehnologije na području energetske učinkovitosti i e, obnovljivih izvora. E, što se tiče samih e, stanodavaca, imamo znači e, zadrške što se tiče investicija, imamo također i probleme vezano uz financiranje to zbog rizika i kompleksnosti projekata. Imamo cijeli niz različitih prepreka financiranjima na ovom području. Što se tiče solucija financiranja su različite, imamo možda instrumente zajmova koje su najprikladnije. To može biti standardizirano, i možemo imati onda e, proizvode koje se nude s druge strane, možemo imati isto tako i različite specifične e, proizvode koje se nude za infrastrukturu. Naša studija je znači analizirala nekoliko primjera u prethodnom e, razdoblju, znači imali smo znači u jedan projektu projekt u Estoniji e, vezano uz e, izolaciju na području stanovanja i tako dalje. I imamo cijeli niz različitih sličnih projekata. S druge strane u Španjolskoj imali smo znači Fidešemu koja je podržala druge e, projekte na području prijevoza e, solarnih tehnologija te također ulaganje u javna, javne prostore, javne zgrade. U Jedinjenoj Kraljevini imali smo isto tako e, slučaj vezano uz financijske instrumente koji su ulagali u male i srednje srednja poduzeća i to na području inovativnih projekata. I mogu reći da što se tiče ovih projekata radi se o manjim projektima. Evo, to je ono e, što se tiče samih proračuna i ostvarenja. Kad govorimo o sadašnjem razdoblju, imali smo cijeli niz novih odredbi u okviru e, e, propisa Mnogi su govorili o tome da su pravila bila ograničena za ovo e, podru, e, razdoblje 2007-2013. godine, zbog toga smo to produbili u ovom razdoblju 14. do 20. Isto tako se govorilo o tome da nema dovoljno smjernica za primjenu financijskih instrumenata i zbog toga smo imali znači zbilja opširni dokument sa tehničkim smjernicama. A radi se također i e, o načinima ponunciranju u okviru Europske investicijske banke. Imamo isto tako i e, dodatne opcije provedbe, e, uključujući znači same primjene kako formulare za sudjelovanje u javnim nabavama. Mnogi su govorili da se radi o velikim i dobrim promjenama, ali da su pred nama isto tako i novi i drugi izazovi. Znači imamo izazove na području energetske učinkovitosti i isto tako obnovljivih izvora energije. Ono što e, je kompleksno u okviru znači financijskih instrumenata za poduzeća je zakonodavni okvir, on je dosta složen, te i isto tako što se tiče ovih instrumenata e, of the shelf e, imaju ograničeni utjecaj. Imamo isto tako cijeli niz različitih razina na kojima instrumenti mogu biti prisutni. Što se tiče e, selekcije, znači e, samih e, tijela koje služe kao posrednici, e, isto tako imamo cijeli niz razina. Što se tiče drugih e, projekata na području niskougljičnog gospodarstva, imamo znači nove dionike, također i tehnička pitanja. Imamo isto tako specifične e, izazove vezano za energetsku učinkovitost, posebno što se tiče tehničke stručnosti, te isto tako kvalificiranih upravljač, upravljača fondova. To je nešto što ne možemo pronaći. E, važno je da imamo, znači isto tako i neke dionike i isto tako e, korisnike koji ne žele e, koristiti financijske instrumente za energetsku učinkovitost. Ovo izvješće govori znači o različitim e, e, ciljevima i instrumentima u okviru e, ovog područja. Imamo također cijeli niz politika koje možemo izvući iz ovoga što se dogodilo u prethodnom razdoblju. Znači to e, podržava održivi razvoj i isto tako imamo cijeli niz različitih e, znači pilot projekta koji su dio e, važan dio također je važno i podizanje svijesti tu, na primjer, financijski instrumenti mogu biti nadopunjeni također i povratnim e, sredstvima. Također imamo i pilot projekte koji omogućavaju da se politike usklade na, u onom e, prvom e, u, ovom, u tom prvom periodu implementacije. Ono što nam je važno je također i fleksibilnost. E, cijeli niz ovih slučajeva koje smo analizirali su uključili promjene i imamo također okolnosti koje su se promijenile trekom implementacije. Zbog toga moramo imati mogućnost primje, prilagoditi e, strategiju financiranja. Također moramo imati mehanizme koji trebaju biti specifično prilagođene specifičnostima na terenu, lokalnim specifičnostima. I na kraju, Naravno, teško je uvijek preseliti lekcije iz jedne države članice u drugu, ali moramo u svakom slučaju naučiti e, e, sve ono što moramo naučiti iz prethodnog razdoblja Vidimo znači sve te različite prakse i vidimo također što se tiče provedbe da se iskustvo povećava. Kad pogledamo sada rezultate zbog cijeli niz e, razloga e, teško ih je procijeniti. Prvo, teško je mjeriti e, uspjeh svih financijskih e, instrumenata, svih tipova e, financijskih instrumenata. Isto tako je teško mjeriti uspjeh svih vrsti podrške za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Isto tako imamo velika periode vremena koji su uključeni i isto tako nije uvijek lagano e, očekivati rezultate u kratkom roku. Imamo također i cijeli niz pitanja što se tiče prikladnosti mjera rezultata. Radi se znači o standardiziranim indikatorima za komparativnu usporedbu i tu možda negdje e, nam nedostaje i e, indikatori za, za specifične i kvalitativne koristi energetske učinkovitosti izvora eh, obnovljive energije i financijskih instrumenata koji su povezani s tim. Mogu reći da imamo cijeli niz rezultata koje u okviru tih standardiziranih indikatora jednostavno ne možemo mjeriti. Studija E, nije bila orijentirana na preporuke, no imamo nekoliko sugestija koje su proizašla iz ovih studija. Prvo, ideja da zapravo e, moramo odijeliti e, dužinu trajanja financiranja od samog znači ciklusa programa i tako ćemo smanjiti administrativni teret. Drugo, isto tako nam je potrebno područje regulatorne stabilnosti. E, mogu reći da upravljačka tijela su se navikla na određena pravila i sada je teško im prihvatiti neka nova pravila. Isto tako nam je potrebno i e, uložiti u izgradnju kapaciteta, podršku na tom području te također podršku na, e, u okviru novih inicijativa. I na kraju moramo imati e, kvalitativniju analizu, a to mora ići on kraj e, onoga što imamo konkretno kako bismo vidjeli koji su pravi rezultati. Hvala vam najljepša na pažnji. Hvala lijepo. Hvala na prezentaciji rezultata studije koje ste proveli. Kolege, imate riječi. Imamo naravno vrlo ograničeno vrijeme, 15 minuta. Ali ako želite komentirati ili postaviti pitanje, samo izvolite. Everything Sve čini se potpuno jasno. Ima da li netko iz tima koji je radio na ovoj studiji želi nešto dodati? Um, Mislim da ne. Pogotovo što je to ovo je bilo jedan kratki sažetak. No, jedna stvar se tu iskristalizirala kao bitno, a to je kako je teško za različite vlasti koristiti i upotrebljavati te financijske instrumente. A osim toga nešto jako komplicirano, to su tehnički aspekti bavljanja uopće sa obnovljivim izvorima energije i energetskom učinkovitosti to još sve otežava. A što se tiče evaluacije, ima nešto što bi moglo biti vjerojatno zanimljivo. Naime, trebalo bi napraviti jedan kvalitetniju procjenu E, toga kako ti instrumenti uopće funkcioniraju. Jer mi zapravo nemamo točno e, ideju o tome da li su to potencijalno neočekivani dobici ili su ili nisu i uopće da li ti indikatori uopće odražavaju sve one koristi koje, mogu doći sa tim. Recimo vidjeli smo u Estoniji kako je u kojoj mjeri se tamo razvilo tržište za specijalizirane kredite na tom području ili primjerice e, recimo imali smo kontakte sa mnogim domaćinstvima i vlasnicima kuća i stanova koji su bili jako, jako zadovoljni sa po zapravo upgradiranjem, popravljanjem njihove kvalitete života nakon što su te investicije izvršene. Dakle, vidite, tu ima čitav niz nijansi kod tih indikatora same učinkovitosti, jako puno razlika. I je u ovom planu Velike Britanije, tu on je bio izravno zapravo orijentiran na mala poduzeća i tu je poticao investiranje u takve projekte. Sad jedna stvar koju je on uspio realizirati je bio da donesu zaista nove investicije i koje su onda e, financirane preko različitih instrumenata od strane javnog sektora. Dakle, to je bila apsolutno priča uspješnosti. Jedan, međutim, tu opet nismo imali dovoljno standardiziranih e, indikatora učinkovitosti da to sve možemo dobro procijeniti, ocijeniti na kraju. Da, to je sve bilo jako zanimljivo i sigurna sam da kad budu kolege imali dovoljno vremena da prouče rezultate vaše studije, da će onda moći postaviti puno više pitanja. Za sada hvala vam puno na ovoj studiji, hvala na prezentaciji rezultata i posjetu našem sastanku. A mi ćemo nastaviti s našim dnevnim redom koji uključuje e, odobravanje odluka koordinatora Dakle, kao, mislim da su svi članovi odbora regija dobili na svoj e-mail rezultate e, sa sastanka koordinatora i njihove dogovore. Nema nikakvih njihove odluke, nema tu nikakvih e, daljnjih, e, ja mislim, nema prigovora, to je usvojeno. Dobro, i sad gospođa Krel je htjela informirati članove odbora o odlukama u vezi omnibus uredbe. Možete mene informirati. Da, evo, baš sad gledam ko je sve prisudan i koliko da budem duga ili kratka, ali mislim da vi ste uvijek tu kao predsjednica našeg odbora, imamo nekoliko izvjestitelja o sjeni, pa ću ja normalno to prezentirati. Dakle, dokle smo došli sa trijalogom o omnibus uredbi? Zapravo smo dobro uznapredovali. Komisija, vijeće i parlament su svi voljni pronaći kompromise, što dovodi do toga da smo možda čak i prebrzi u našem trijalogu, jer koliko sam ja shvatila, odbor i budžet i kont puno polaganije pregovare što bi nas i zaostaju za nama pa bi nas to moglo dovesti do problema recimo kod nekih mjesta možemo samo načelno govoriti kod financijskih instrumenata kod proveri. možemo samo načelno reći mi smo s tim suglasni da ali to sve moraju u detaljima uskladiti ovi nadležni odbori kao što su budžet i jer oni moraju to sa svim tim uskladiti što direktno stoji u uredbi o proračunu. Ali da idemo sad kratko kroz sve. Primjerice Fond solidarnosti tu kod Fonda solidarnosti nismo se uspjeli usuglasiti. Naime, mi smo htjeli stvar simplificirati, pojednostavniti cijelu proceduru, ali vijeće nije spremno za s nama o tome pregovarati dok god financijska uredba nije usklađena Znači ako nastavimo sa tim dalje na tom insistirati nećemo uopće doći ni do kakvog dogovora, zato ću se sutra naći sa gospođom Kresli koja je nadležna izvjestiteljica i pokušati dovesti do nekakvog nagodbe. Zatim kod Europskog regionalnog fonda isto nismo došli do usuglašenja jer recimo kod projekata na području kulture i turizma posebno nije bilo sve jasno i pri tome moram savjetovati kolegama da paze jer neke zemlje članice se strašno lobiraju i komisija nam je dala tu jedan jasnu naputak oni su nama tu odredili jedan prag kojeg se mi kao regija odbor moramo držati. A komisija kaže da 90% svih projekata koji se nalaze u bilo kakvim ladicama, da se oni nalaze ispod tog praga, a ostatak bi se mogao s onim što mi kao smatramo da su mogućnosti za izuzeća, dakle s tim što smo mi kao izuzeća predložili da bi se to time moglo regulirati i zato im ovaj, smo pokazali da smo mi kao parlamentu malo konzistentni, dosljedni bez obzira na to odakle dolazimo iz kojeg dijela političke scene. Naravno, postoje različiti načini tretmani od zemalja članica, u to spada recimo definicija ono ko je direktni beneficiary korisnik ili onda kako se to recimo u posebnim situacijama treba izuzetno regulirati jer u Italiji vlada posebni odnosi, posebni uvjeti nakon svih katastrofa i tako dalje. Ali došli smo i do stanovitih kompromisa, recimo kod financijskih instrumenata. Tako da između ostalog sad imamo jedno suglašenje između parlamenta i predsjednika, posebno kod članka 30a, kad je riječ o tome da fondovi ESIF vrate novce komisiji koje onda ona šalje u EIB, Europsku banku za investicije kao garanciju za EFSU. Um, sind... Ali uvjerena sam da će komisija to u svojoj komunikaciji još detaljno obraditi. A još sam zaboravila kod EFTA nešto spomenuti. Tamo smo isto tako podnijeli amandmane na onu formulaciju u vezi izbjeglica. To se zapravo iznenađujuće pokazalo nečim što uopće nije jednostavno. Jer kad bismo mi koristili formulaciju koju smo mi u regiju ustanovili, onda bi znači mogli ono, ne bismo mogli više poticati ono mjesto koje gdje kamo prvi put dolaze izbjeglice, gdje ih se recimo dočekuje i pozdravlja onda tu više ne bismo mogli uopće poticati jer vidite to su ljudi koji nemaju za sada nikakav međunarodni pravni status pa onda ih ne bi mogli poticati shodno onome što smo imali. Ili djeca ili maloljetnici bez pratnje, oni ne moraju imati nikakav međunarodni status, ali postoje posebne mogućnosti u pojedinim zemljama članicama gdje se njima može pomoći i mi to ne bi smjeli nikako isključivati. Tako da se tu trudimo da nađemo još neku formulaciju koja to sve pokriva i tu razmišljam još sa našim sjenama i s njima dogovaram jer se čisto bojim šta će komisija i veće reći, ali to ću još sa našim sjenama posebno dogovoriti. Zatim, postoje doista neke stvari koje još nisu razjašnjene, kao kod recimo financijskih instrumenata, jamstva kod izgubljenih poticaja, što s njima? Ili pitanje sufinanciranja ako su projekti financirani i iz efsu i iz esif pa smo onda mi predložili da se tu očuva ona temeljna ideja sufinanciranja, drugim riječima ako idemo na sufinanciranje da bude u, onom omjeru i na način kako je to do sad išlo. Međutim, vijeće i komisija nisu baš nužno s tim suglasni, sad moramo vidjeti dokle možemo doći sa kompromisom, koliko je ko spreman. Zatim, parlament e, uglavnom vrlo samosvjesno razmišlja o tome da i smatra da mi možemo svima reći šta trebaju učiniti šta ne. Pa smo isto tako usvojili recimo jedan amandman u kojem se revizorskom sudu nalaže da provede neke određene kontrole i tako dalje. I onda na to su nam sve pravne službe ujedinjeno rekle da mi kao parlament nemamo tu nadležnost jer mi ne možemo naloge izdavati revizorskom sudu. To smo dakle shvatili i izbacili taj amandman. A onda imamo još jednu jako jako veliki razlog za naše prijepore i sukobe stalno, a to je pitanje vidljivosti projekata. Vidite, svi smo mi u našim regijama, dakle dolazimo, doživjeli da niko zapravo ne iskomunicira, ne pronese i ne kaže koliko je došlo novaca za projekte iz europskih nacionalnih proračuna nego se samo govori koliko tamo novaca ide. Zato smo tu predvidjeli jedan amandman da se to još naglasi. I sad su i vijeće i komisija rekli da je ta ideja odlična, ali da nikako ne slučajno ne iznosimo neke konkretne iznose gdje bismo mi rekli ne na minimalni proračun od toliko i toliko ili projekti u toj i toj veličine bi se morali jasnije i preciznije prikazati, transparentnije tako da oni ne žele konkretne brojke. I onda je komisija sad pripremila svoj prijedlog koji je jako puno toga od nas preuzela, ali ne navodi konkretne brojke. A ja smatram da ako vi ozbiljno mislite, a moramo misliti ozbiljno, u vremenu u kojem se Europska unija mora nositi jako puno kritike, skepse, sumnje, nevjerice i tako dalje, onda mislim da moramo ostati tvrdi i oštri. Pa ćemo vidjeti sutra na nastavku trijaloga kako to ide dalje. Ali čini se da je to jedan od razloga za stalnu spor i ne možemo se složiti. A zatim na kraju ovo energetska učinkovitost, mi smo pokušali biti jasni, ali vijeće i komisija tu imaju vrlo i slična stajališta, to je i ostaju pri tome i da se ide na simplifikaciju upravi. I o tome će komisija pripremiti jednu komunikaciju. I to mislim da će recimo ovo o čem se govorilo o prezentaciji u budućnosti učiniti puno jednostavnijim i zatim čuli smo da su budget kont smatraju da će negdje u siječnju očekuju biti gotovi sa trijalogom što znači to nama dosta vremena ostavlja pa bi to vrijeme, trebali i iskoristiti da o nekim od ovih spornih točaka još produbljeno raspravljamo i razminimo i pripremimo napokon vrlo jasne argumente. No sve u svemu mogu reći da smo jako dobro uznapredovali i da sam uglavnom zadovoljna. Hvala lijepo. Hvala. Ovo je sve skupa bila jedna jako pozitivna poruka koju smo dobili, jer to je nada sve kompliciran dosje i teško je raditi na našim isključivim nadležnostima, a s druge strane održati onu brzinu i slijediti pravac kojeg nam zadaju odbori budžeti i kont. Što znači da moramo biti fleksibilniji. Hvala vam za ovaj pregled pregovora i poziciji, opisu pozicija regija u pregovoru. Mislim da je to jako dobro. Mi nastavljamo danas sa, sastanak sa našim sjenama i sutra prije trijaloga i nastavak trijaloga. A sad smo došli do točke e, razno. Imali, imamo li još neku točku razno? ali izgleda da gospodina Van Nistelrooya nema, pa zato i nemamo nikakvu točku pod razno još neku preostalu. Dozvolite da vas podsjetim da će na sljedeći sastanak se održati u srijedu 22. studenog eh, od tri popodne do pola sedam i zatim u četvrtak 23. studenog od devet ujutro. I to je bila zadnja poruka koju smo vam ovdje imali prenijeti, zadnja obavijest, a sada zahvaljujemo prevoditeljima na njihovom poslu. Hvala od prevoditelja i time zaključujemo sastanak našeg odbora regije.